Dobar dan, evo ako se slažete započeli bismo s našom sjednicom odbora. Ne brinite, nije došao ni do kakvog puća. E, već sam predsjedavajući, evo, nisam dakle predsjedavajući unatrag e, zadnje dvije godine, već odnosno bio sam, oprostite, predsjednik zadnje dvije godine, ali budući da e, ni potpredsjednik, ni dakle predsjednik, ni potpredsjednici nisu mogli doći, ja sam danas zamjenik, odnosno predsjedavajući, ali evo samo danas. Dakle, nije to nikakav puć, <laughs> nemojte se prepasti i nećemo nastaviti ovako. Evo, ispričavam se e, svima e, zbog ovoga i ispričavam se u ime onih koji nisu tu. E, želim vam također reći da će sutra 12. točka, dakle sporazum između EU-a i Maroka, biti zadnja točka koja će se raspravljati u okviru dnevnog reda. Nema drugih pitanja, stoga ako nemate drugih komentara, e, smatramo da se usvojio dnevni red. Također nema nikakvih drugih pitanja za predsjedništvo i vezano za sljedeću točku, a to je usvajanje e, e, zapisnika sa prethodnog sastanka. Ako nema nikakvih komentara niti primjedbi, smatramo da je taj zapisnik usvojen. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je saslušanje vezano za vezano e, o stanju i razvoju biomase e, stokova kojima se uprave putem višegodišnjeg financijskog okvira. Znači, govorimo o održanju vrste. Smatram da je ovo izvrsna prilika da poslušamo e, mišljenja E, autoritarnih e, osoba, zastupnika i e, trgovačkih društava i nevladinih organizacija, ali i stručnjaka o tom pitanju. Evo, neću više o ovom govoriti, naravno osvrnut ću se na ono što je rečeno na kraju, ali za početak želim poželjeti dobrodošlicu svim našim stručnjacima, gostima koji su iznimno stručni u ovom polju i koji će nam, zahvaljujući svom znanju i iskustvu, E, približiti ovu temu i bolje nas upoznati e, s ovom temom. Za sam početak dajem riječ gospodinu Patersonu iz e, Znanstvenog tehničkog gospodarskog odbora za ribarstvo. nakon toga ćemo nastaviti sa saslušanjem koje sam sad spomenuo, odnosno u okviru tog saslušanja čućemo različite stručnjake. Evo, gospodine Patson, izvolite. Hvala što ste sazvali ovaj sastanak eh, s obzirom na to eh, da Europska komisija prati dakle novu zajedničku ribarstvenu politiku i dakle ta nova ribarstvena politika je uistinu bila značajan iskorak eh, u smislu najvećeg dopuštenog najvećeg održivog prinosa. Temeljem članka 2.2 zajedničke barstvene politike komisija je svjesna da ima određene obveze što se tiče biomasa i slažemo se da je vrlo bitno da pratimo oba parametra. Mi smo već ranije podnosili izvješće vezano uz stanje koje se odnosi na najveći održivi prinos imamo e, niz komunikacija vezano s naše politike gdje smo podnosili izvješće o stokovima koji su iznadili ispod e, FMSI. A to je ona razina koja je omogućuje e, dakle optimalnu razinu Gotovo e, polovica stokova se lovi u skladu sa FMSI-om. Od 2003. godine pokazalo se da je došlo do napretka. Ribolovna smrtnost je iznosila od, naime, bila je u prosjeku oko 50% od FMSI-a i sada iznosi negdje blizu FMSI-a. Objasnit ću zašto nismo dali informacije o trendovima koje se odnose na biomasu. Naime, e, stabilne procjene FMSI-a nam nisu bile dostupne. Moram objasniti da Europska komisija da se oslanja isključivo na zaključke znanstvenih odbora, ne pojedinih stručnjaka, premda e, informacije o biomasi možda jesu dostupne u znanstvenoj literaturi, mi se ne koristimo tim podacima. Drugim riječima, kada bi netko došao pred komisiju i rekao, evo, ove jabuke su pale, to ne bi bilo prihvaćeno kao znanstvena činjenica u komisiji. Mi radimo na temelju znanstvenog e, konsenzusa među međunarodnim skupinama znanstvenika i komisija e, ne može na vlastitu inicijativu davati tumačenje e, znanstvenih činjenica. Naime, znanstvena literatura uključuje čitav niz različitih aspekata. E, dakle, tu se daju određena znanstvena mišljenja, e, navode se nove ideje koje još nisu ispitane, hipoteze i tako dalje. I to zapravo izlazi izvan okvira nadležnosti Europske komisije da se, da se dakle, bavi tumačenjem takvih podataka. Upravo zato postoje znanstveni odbori koji imaju zadaću da nam pružaju znanstvene preporuke, a najpoznatiji je ICES. Mi smo tražili od ICES-a da nam e, da informacije o razvoju stokova, uključujući e, dakle i biomasu. Međutim, mi nismo dobili te podatke od ICES-a i čuli smo da BMSY zapravo predstavlja e, jednu vrijednost oko koje stokovi fluktuiraju. Dakle, ukoliko se ribolov odvija na razini FMSY. I postoji različita interakcija između stokova i okoliša. I to je navelo ICES na zaključak da povijesni trendovi u smislu veličine stokova nisu toliko informativni kada je riječ o e, BMSY. Ono što vidimo iz sadašnjih podataka je zapravo recentni pregled stanja ekosustava. Primjerice znamo da se u Sjevernom moru već tisuću godina iskorištava bakalar. Dakle, ono što vidimo sada jest posljedica jednog dužeg razdoblja iskorištavanja također smo tražili od STCF-a e, da nam da svoju procjenu. Komisija želi dobiti informacije e, kako o stopi ribolovne smrtnosti, tako i o FMS-a. Međutim, dobili smo informacije od njih da nemaju pozdane podatke i pokazatelje. Što se tiče tuna, tu je situacija nešto drugačija. Imamo procjenu BMSY i FMSY za stokove tuna. Međutim, e, te procjene su prilično nesigurne. Što se tiče sredozemlja, mi smo također tražili da dobijemo informacije o jednom sustavu koji se temelji na procjeni ekosustava vezano uz razinu stokova koja može proizvesti najveći održivi prinos. Međutim, nažalost, nismo mogli dobiti te parametre i dobili smo preporuke koje se temelje na stopi ribolovne smrtnosti mjesto toga. Kao što znate, mi smo se uglavnom koristili e, parametrom stope ribolovne smrtnosti umjesto parametrom biomase i to na preporuku ICES-a. No, trebamo se zapitati zašto su procjene biomase povijesno e, manje stabilne. Dakle, postoji veća razina fluktuacije. MSY se može procijeniti na dva načina, tako da se ustanovi e, optimalna stopa ribolovne smrtnosti u odnosu na rast, a druga e, broj mlađi Međutim, lakše je procijeniti stopu ribolovne smrtnosti nego samu biomasu. Mogu vam e, navesti jedan primjer jednog stoka koji se dosta proučavao u, SAD-u. E, dakle, tu je bilo varijacija od 20 do 30% stokova. E, međutim, što se tiče procjena temelju biomase, tu su razlike bile u iznosu od 100%. Dakle, biomasa je rezultat ribolovne aktivnosti, ali isto tako i fluktuacija u okolišu. I dakle, to može dovesti do velikih fluktuacija. Zato se je, se zapravo više oslanja na FMSY i BMSY the stock is. And it's important to... E, da kako to ne znači da mi ne želimo raspolagati podacima o BMSY-u. U zajedničkom istraživačkom centru i u ICES-u se provode određene aktivnosti. Ja bih na kraju ove prezentacije samo htio reći da kada budemo imali e, odgovarajuće i pouzdane podatke o biomasi, mi ćemo ih vrlo rado iskoristiti u našim publikacijama i u daljem provođenju zajedničke ribarstvene politike. Hvala vam lijepa, gospodin Paterson. U nastavku, ako se slažete, dat ćemo riječ ostalim uzvanicima, odnosno našim gostima. Kao prvo, gospodin Rainer froso iz Helmholtz centra za e, istraživanje oceana, dakle iz Geomara. Kao što vjerojatno znate, dakle to su sve poznati stručnjaci e, za e, more i ribarstvo. On je ujedno i autor različitih publikacija u ovom području i isto tako je stručnjak za F MSY, znači za e, raspon najvišeg održivog prinosa. Pa evo, dajemo prvo riječ svim našim gostima, stručnjacima, a nakon toga ćemo imati priliku za pitanja, odnosno komentare naših zastupnika. Evo, izvolite gospodine Frese, imate riječ. Daj vam 15 minuta. Hvala vam lijepa. Ja ću ovdje prezentirati jedan rad koji smo proveli prošle godine gdje smo pokušali procijeniti biomasu i status stokova zapravo e, u svim europskim vodama od Crnog mora do Baltika. Dozvolite da vas podsjetim e, na pojmove koji svi naravno znate. MSY, kao što znamo, najveći održivi prinos najveći e, dugoročni ulov koji određeni stok može dati. BMSY je najmanja biomasa koja može proizvesti najveći održavni prinos MSY. F je zapravo stopa smrtnosti riba i onaj udio riba koji se ubija. FMSY je e, smrtnost e, riba koja završava i rezultira u BMSY i E, isto tako u ekvivalentu najvećeg održavog prinosa. I još nešto BPA a to je nešto iz eh, prošlosti, iz eh, politika ribarstva, koji je bio eh, predostrožnost limita biomase, ako je manje od toga, to znači da novačenje neće biti omogućeno, što znači da imamo sve manje mlađi, no što je to uobičajeno i time prelazimo u jedno vrlo opasno područje. Dakle, dozvolite da vidimo kako je stanje stokova. I ovo je situacija koju imamo. Ja ću Vam pa objasniti, dakle, govorimo o 397 stokova koje smo proučali od e, Berecovog mora do Crnog mora, kroz Mediteran, a na X osi, evo ovdje dole, imamo F kroz F ms y, što znači 1 e kroz F ms y je viši, ovdje je niži što znači da iznad FMSY se zove prekomjerno, e, dakle, izlov e, ono, e, kao što smo i čuli već i od prethodnog govornika, biomasa je rezultanta korištenja F-a kroz dugi niz razdoblja, i ovdje imamo biomasu, ovdje imamo u sredini BMSY koje bi rezultiralo ukoliko smo e, dakle, izlovili FMSY kroz nekoliko generacija stokova. Ovo zeleno područje to je članak 2.2 koji cilja upravo na ovo, znači smrtnost riba koji bi bio ispod FMSY i BMSY koji bi bio iznad, što znači da vidite da je jedan velik broj stokova već u tom zelenom području. Dakle, to je haringa sjevernih mora i nekih drugih stokova koji se već nalaze u ovom zelenom području. E, vidite da to nije sve u FMSY, već e, daleko ispod, što e, niže to je veći. Što znači, ako ste točno na FMSI osi, onda biste bili točno ovdje. No, međutim, ovaj raspon, o njemu ću još kasnije govoriti. Potom ima još žuto područje u točki petoj, to je točka BPA, dakle biomasa, gdje je novačenje ugroženo i tu su stokovi gdje imamo manje mlađi kroz godinu godinu nego li što bi bio situacija kad bismo imali veće istokove. Vidite da velik broj se nalazi u žutom području. Novačenje e, mm, je u redu, međutim u nekoliko godina ovi bi stokovi trebali se preseliti u ovo zeleno područje, što znači da je to na neki način u redu, oni će se oporaviti i bit će u redu. Ovi su međutim problematični. Zašto su oni ovdje? E, upravo želim istaknuti da je ovo odluka koja se zapravo kroz upravljanje dogada je godina u godinu, a kroz ukupno dopušteni OLF, u koje TAC veći od MSSY i, i predviđena biomase, tada bi stok završio ovdje. Drugim riječima, ukoliko zajednička ribarstvena politika se primjenjuje da 2015. jedan stok neće biti iznad MSY, sve ove točkice eh, bi zapravo bile ovdje na ovoj jedinstvenoj crti. Ovo pak bi bilo e, smjesta bi se našlo na zelenom području, a ovo bi moglo se oporaviti kroz žuto područje. Upravo zato što je novačenje smanjeno, neće biti u mogućnosti e, oporavljanja u zeleno područje koliki je rast i brzina rasta, kao što smo s pravom čuli, to je zapravo jedna mjerna jedinica, a zapravo produktivnost, da li je to duboko morska e, vrsta ili to nešto što će trebati 10 do 20 godina, ili se, e, dakle, pridnevnih vrsta koje trebaju dvije do tri vrste. Većina naših stokova, ukoliko se nalaze u žutom području, mogu se kroz dvije ili tri godine naći u zelenom području. Međutim, odavde će trebati daleko više. Novačanje je smanjeno, jako je teško predvidjeti kako će se stvari odvijati u budućnosti. Evo, to je status samog stoka. Ako pogledate na sljedećem grafitnom kao u obliku tortice, neću previše strpiti vaše vrijeme, ali od 2014. do 2015. godine u Mediteranu imamo podatke do 2013. godine Portugal e, do Finske, to je područje ICES-a, a 2015. godine imamo neke druge podatke, ali otprilike 31% stokova je zapravo na održiv način eksploatirano. To je nešto što uključuje i Mediteran, e, brojke koje ima komisija i koje se tiču i područja ICES. Ako pogledamo biomas za eh, gotovo 400 stokova, samo 15% su iznad zdrave razine koje mogu dakle, dovesti do najvećeg održivog prinosa, a u žuto područje koje su na dobrom putu, to je otprilike pola, a i pola ih je premalenih eh, zapravo da bi se eh, zadržali u sigurnim limitima. Ovo je mapa na kojoj možete vidjeti regionalne učinke samih stokova, a zapravo postotak samih stokova koji ispunjavaju e, dakle, zajedničku ribarstvenu politiku 2014-2015. Žuto znači više od 60% stokova su već u biomasi koji mogu izvršiti najveći održivi prinos. Ovaj žuti e, ribarski brod znači da je više od 60% e, iznad e, ili jednako MSY, najvećem održivom prinosu. U idealnom slučaju sve ovo bi bilo zelene boje. Međutim, kada idemo južnije, onda ćemo vidjeti da ovdje imamo crvenu zonu, što znači da više od 20% stokova e, je moguće dakle očuvati najveći održivi prinos, a više od 50% ispod MSY, kad uđemo u Mediteran, manje od 20% e, stokova je u mogućnosti dati najveći održivi prinos, a isto tako 80% imamo prekomjerno ulova, što su podaci koje vredi za Mediteran. Dozvolite sada da dođem na drugi dio, a to je studija. Ova prva studija je već objavljena e, i vjerujem da na ulazu možete uzeti primjerak ove studije ili se skinuti taj, to izvješće svih ovih 397 stokova i možete vidjeti individualno, vidjeti isto tako i vremenske serije e, od 2000 2010. do 2015. godine kako se stvar odvijela u zadnjih 15 godina. Sada nešto što morate još uzeti sa rezervom, još e, nismo u cijelosti proučili, odnosno dovršili ovu studiju, međutim gledajući unaprijed e, zapravo je proučavanje da se metodologija u budućnost projicira pod različitim scenarijima koje su moguće. Ono što ovdje vidite, to su iste boje koje ste vidjeli ranije, znači to su postoci stokova koje imaju biomasu koja može proizvesti najveći održivi prinos. Zeleno bi značilo 80% ih može proizvesti, E, tamno crvena nemoguće proizvesti. E, lijevi grafikon sjeverno istočni Atlantik, a s obzirom da imamo podatke samo iz 2015. godine, status smo izračunali za 2018. godinu, to je već iduća godina, jer krajem ove godine upravitelji mogu e, odlučiti koji će se stokovi moći izloviti sljedeće godine. Četiri scenarija smo razvili, ovih 0,5, znači pola MSY, 60% MSI ili 95% MSY. smo uključili MSY, ukoliko ste točno na razini MSY, tada je to biomasa koja se može obnoviti. To bi e, dovelo nas do beskonačnosti i ovo je asimptotski E, pristupi, to je nešto što nismo analizirali. Dakle, 95% je najbliže onome što je e, moguće kroz MSY. Ako gledate da pola izlova, mnogi stokovi će se obnoviti, a u 2030. godini projekcija pokazuje oko 85% stokova će se obnoviti, što znači da će moći ući u najveći održivi prinos. Po ovim scenarijem 0,95 to je 60% stokova, jer ako e, vršite veći izlov, to je duže razdoblje potrebno za oporavak. Za Mediteran 50% scenarij dobit ćete 90% stokova koji će se obnoviti do 2030. godine, a pod scenarijem 95 to je daleko manje. To je upravo ono što ovi grafikoni žele kazati. Evo, s obzirom na stokove koji novačenje nije e, uspjelo, ako pogledamo ova četiri scenarija, kako se mogu ponovno izgraditi stokovi koji su istrpljeni i osamerašeni, ako pogledamo postotak od 2013. godine, to je 40% u sjeveroistočnom Atlantiku, ovisno o scenariju ovaj broj pak pada. Ukoliko e, uzmemo ovaj 50% FMSY scenarij, tada će 5% e, biti zapravo e, osiromašeno pod scenarijem 95%, to će biti 35% istravljenog osiromašnog stoka. U medijetu terano je oko 60% osiromašene izvan sigurnost bioloških limita, a pod scenarijem 95% jako malo ćemo imati e, oporavka. Mnogi stokovi se neće moći oporaviti, pa čak i kroz 15 godina. No, po drugim scenarijima mnogi stokovi će se oporaviti. Na samom kraju možemo pogledati i profitabilnost samog ribarstva. Profitabilnost je razlika između troška ribarenja i e, tržišne vrijednosti vašeg ulova. Sa nekim pojednostavljenim pretpostavkama mi smo ove scenarije prikazali da zapravo ako pogledate sjeverno-istočni Atlantik Pokušali smo pokazati da 95% scenarij MSY daje strahovito visok jedan vrhunac u prvoj godini primjene. A ako se sjetite onog zelenog područja, imamo smo čitav broj stokova koji su bili distribuirani u zelenom području i ukoliko se na samom e, rubu biomase, jedan velik dio možete isključiti. To možete učiniti jednom. U idućoj godini ovaj visok profit će se zapravo stro dobro i doći ćete ovdje dole do jedne potpuno neimpresivne e, profitabilnosti e, dakle ukoliko se krećete uz liniju MSY. Treća, tri scenarija, 80%, 60% i 50%, donose gotovo istu profitabilnost. E, I dozvolite da vas podsjetim da u sjeveroistočnom Atlantiku bi to značilo porast od 150 posto preko profitabilnosti iz 2014. godine koje smo uzeli iz podataka STCF-a. To su bili podaci koje su nam oni stavili na raspolaganje. U Mediteranu slika je slična, opet 90% scenarij FMSY, malu profitabilnost, porast profitabilnosti, dok druge daju veću stopu profitabilnosti. Razlog tomu je zbog toga što su vrijednosti jako niske i imate daleko veće vrijednosti što se profitabilnosti tiče kada ih primijeniti. Dakle, ovo su brojke STCF-a za Mediteran. Vi ćete čak bilježiti trostruku profitabilnost u Mediteranu pod e, ovim scenarijima, bez obzira koji uzmite. Vrlo su slični ukoliko se dakle e, sami stokovi obnove brže u Mediteranu i brzo će donijeti i veći profit. Dakle, to je ono što sam ovim grafikama želio kazati. Dobra vijest, ukoliko biste to primijenili dalje od 2030. godine ili oko 2030. godine, možete imati veći ulov nego sada. Znači, ako pogledate ulov 2015. do 2030, 8,5 eh, milijuna tona, E, u europskim morima ukoliko bi se održivo ribaralo 95% održivog prinosa imat ćete 5 milijuna tona više, a to je porast od 50%. E, ova područja su nehvatljiva jer svi e, poznavatelji ribarstva znate da ne možemo sve stokove istovremeno držati uz e, MSY. Vi znate da neke ribe jedu neke druge ribe, što znači morate uvijek ići sa manjom brojkom. Ali impresivno je koliko e, možete učiniti sa 5 milijuna tona više ako to želite i novčano izraziti kilo riba je oko jednog eura, to bi bilo otprilike 5 milijardi eura. Dozvolite da završim svoju prezentaciju, što znači da održiva eksploatacija do 2015. godine je bila jedna od ciljeva zajedničke e, politike, samo jedna trećina je to ostvarila, ukoliko uključimo podatke iz Mediterana, biomasa je bila uredna samo u 15% stokova, najbrže obnova se događa uz primjenu scenarija 0,5 FMSY, a najveća profitabilnost se postiže uz 0,8% st FM SY. Međutim, onaj najbliži u e, scenarij uz MSY zapravo nije sam po sebi imprezivan, on ne obnavlja stokove i zapravo rezultira u niže profitabilnosti od drugih scenarije. Naravno, možemo imati i više ulova, ovo su reference, e, ovo izvješće je već objavljeno, a same projekcije e, za cirka mjesec dana će vam stati na raspolaganju i ovaj će drugi rad biti objavljen. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodin e, Frosu. Evo, ujedno mu zahvaljujem što se držao vremena. A sad dajem riječ gospodinu Johnu Popu iz NRC-a. Isto vrijeme imate na raspolaganju, dakle 15 minuta. My name John Pope. I'm... E, dobar dan svima, evo ja sam John Pope, evo već sam i star, ali i dalje radim u ribarstvu. Evo kao što vidite radim na europskom projektu Mare Frame eh, koji se financira u okviru programa i tu je zapravo cilj ukloniti postojeći sustav eh, ribarenja, odnosno pretjeranog izlova. Ono o čemu ću govoriti jest zapravo vrlo slično ovome što smo već čuli. To je jedno istraživanje eh, ovih najviših održivih prinosa i način na koji se ti nalazi mogu primijeniti. E, sve se to zapravo temelji na gospodaranju i izlovu jedno, jedne vrste, odnosno ciljnom e, gospodarenju gospodaranju stokovima. Međutim, to je u redu za kratkoročno gospodarenje i određivanje dozvojenog ulova, međutim, to može navesti na krivi trag s obzirom na e, dugoročne koncepte kao što su najviši održivi prinos. Dakle, MSY. Međutim, ako vas biomasa zbunjuje, onda će vam pomoći ovaj sljedeći slajd. E, dakle, svi mi poznajemo bankovni račun i kako on funkcionira. E, biomasa je nešto vrlo nalik tome. E, dakle, ako imate neka sredstva na računu, na tim sredstvima ćete ostvariti nekakve kamatne, Isto tako će vam banka možda naplatiti neke svoje naknade, možete uzeti novac s računa, podignuti gotovinu i tako dalje. E, međutim, stvar je održiva samo ako stavite onoliko koliko ste i uzeli na taj račun. E, isto vam vrijedi i e, kad je riječ o ribi. Dakle, postoji prirodna smrtnost koja može utjecati na vaš ulov i opet krajnja bilanca kad se podvuče, važno je, dakle ona ovisi o različitim faktorima, ali biomasa je dugoročni pojam i da bi se održala početna i krajnja vrijednost mora biti ista. Međutim, u nekim slučajevima e, ovo nije usporedivo s bankovnim računom. Ono što treba imati u vidu jest da riblji stok nam ne daje bankovnu izjavu, odnosno e, pregled e, stanja, već mi to sami moramo izračunati. Osim toga, većina ribljih stokova daje puno veću kamatnu stopu od onu koju vam nudi banka. Znači, riblji stok da je kamata od 10, 20 ili 30% ili više. Osim toga, kamatna stopa se može promijeniti kako se mijenja ekosustav i okoliš. E, međutim, za razliku od bankovnog računa, e, kamate ovdje mogu biti veće kad je e, biomasa manja. Eto tako i oni odgovaraju na izlov i ribarstvo. Ovdje vidite e, odnos e, biomase i ribarstva. E, ulov je označen crvenom crtom, a biomasa plavom. Naravno da ne želite biti pri samom dnu, želite imati najviši održivi prinos na samom vrhu. I time dolazim do sljedeće točke, a to je da maksimalni održivi prinos nije jedina stvar koja ribarstvo zanima. Evo vidite, ovo je ovdje prikazan odnos novca, međutim, e, vratit ću se na tu temu. Ali kad govorimo o dugoročnim ciljevima ribarstva, e, važno je držati se ovih gornjih vrijednosti i u tom slučaju možemo imati maksimalnu zaposlenost. E, ova desna strelica nam E, razgraničuje e, troškove i vrijednost. Znači tu je maksimalna zaposlenost. U sredini jest najviši prinos i najviša vrijednost ulova, a kako krivulja pada, tako pada ulov. I tu imamo veći profit ako je veća vrijednost, razlika između vrijednosti ulova i količine ulova. Dakle, ovisno o profitu, o zaposlenosti, o vrijednosti ulova i potrošnji, E, ovis, možemo izabrati različite stope ribolovne smrtnosti, odnosno odlučiti se za očuvanje različitih razina biomase. Razina stoka, e, biomase stoka u mrijestu jest e, jedan pojam koji sam ja ovdje koristio. Ovo što ovdje vidimo je e, slika mrijesta. Zato što vas želim podsjetiti da moramo imati jedan minimum stoka da bismo osigurali održivost ribljih vrsta. Znanstvenici to prikazuju na ovaj način. Ako imate puno podataka i puno godina, možete izračunati koliko se novih mladih riba rađa i e, koja je onda biomasa. To su ove točke na grafu, na ovom grafikonu. Međutim, sa našeg stajališta postoje tri važne referentne točke. Prva je Belim. To je onaj dio e, gdje imamo e, sve manju obnovu. To je znači jedna opasna točka za ulazak u stokove, jer čim dođemo na tu nizbrdicu, e, e, jako se lako otkotrljati. Drugim riječima potrebno je poduzeti e, snažne mjere da bi se spriječilo urušavanje sustava. BPA je tu da nas spriječi da upadnemo u provaliju, a BMSY je taj treći cilj. To je ovaj e, na krajnje desno, dakle BMSY. E, iz smog stajališta, odnosno e, po mom mišljenju govoreći o procjenama BELIM i BPA, s obzirom na pojedinačnu vrstu nisu nešto što možemo iščitati iz analize anketa. Znači, te brojke se trebaju uzeti jako ozbiljno. BMSY e, se temelji na ekstrapolaciji modela. Modeli se naravno koriste, odnosno to su načini na koji mi izračunavamo posljedice E, različitih scenarija. Znači, to je nešto poput pretpostavke. Međutim, problem sa modelima koji se teme na jednoj vrsti jest što se najčešće ne uzima u obzir jedna pretpostavka, a to je ovo ovdje, a to je da velike ribe jedu male ribe. To će vam reći svaki, e, svaki ribar, to vam govori i Brugelova slika. Na ovom slajdu imamo primjere različitih scenarija. Ako imamo jedan model koji primjenjuje samo jednu vrstu ribe. Plave crte označavaju tendenciju ukoliko e, nema e, predacije, znači ukoliko nema predatora. Dolje desno vidite kako se povećava ulov pa se onda smanjuje. Znači vidite različite varijable i njihov utjecaj na e, ulov. Ako dozvolite promjenu biomase, onda ćete imati ovu smeđu crtu, znači manji ulov nego što smo predvidjeli plavom crtom. Međutim, ako imamo više brodova, više plovila, e, manje usta koja se treba hraniti. u, ovoj drugoj, e, u ovom drugom scenariju opet imamo drugačije varijable i vidimo kako se situacija mijenja. Ribolovna smrtnost bi u ovom slučaju bila viša, a biomasa stoka u mrijestu isto tako bi bila niža. E, međutim, e, život je puno složeniji nego što je to prikazujemo ovim grafovima. Ovo su naravno neke od najvažnijih interakcija, ali postoje različiti predatori, različiti, e, različite vrste lova i različite vrste e, životinja. E, postoji jedan problem različitih ribarst, miješanih ribarenja, znači kombinirano ribarenje različitih vrsta. Drugi problem je u tome što same vrste imaju svoju interakciju. Znači biomasa je kao takva e, žrtva predatora. Znači manje ribe e, jedu velike ribe. To je problem koji se već e, jako dugo proučava. Problem je u tome što su modeli koje smo mi znanstvenici smislili zapravo običnim ljudima nerazumljivi E, kompliciraju stvar i ni sami glavni dionici zapravo ne razumiju čemu se tu radi. Zato sam ja u okviru mariframe pokušavao i pokušavam u zadnje vrijeme razviti jedan analogni model onog što se događa e, u okviru e, interakcije različitih vrsta, ali i imajući u vidu ove druge vidove interakcije. Za sad se te dvije stvari razdvajaju, što je po mom mišljenju krivo. Znači ovdje vidite da nekim e, zainteresiranim stranama pokazujem kako to funkcionira. Ova je metoda programirana kako bih mogao otići e, zainteresiranoj strani i pokazati im što će se dogoditi ako e, love neku vrstu u Sjevernom moru. Na taj način pokušamo pomoći pokazati da najviše drživi prinos jedne vrste ovisi o, o ponašanju i razinama druge vrste. Znači, na taj način pokazujemo da se o biomasi treba eh, razmišljati na drugačiji način nego što smo to radili danas. Iz, zbog svega ovoga eh, omogućuje se razumijevanje situacije, a isto tako je jasno da različiti ribari eh, imaju različite ciljeve. I još jedna stvar koju želim reći jest da namjeravamo držati radionicu u Briselu. E, dakle, Mari će održati tu, e, tu radionicu i e, pozvat ćemo vas, članove vašeg odbora, na tu radionicu koja će se održati u lipnju ove godine. Koji su moji zaključci? Neću ih sve pročitati, ali ono što je najvažnije jest da treba izbjegavati pretjerano smanjivanje stoka u mrijestu. Znači trebamo izbjeći tu graničnu e, biomasu, taj belim. E, međutim, kad pređemo tu granicu belima, moramo e, imati na umu predatore i njezin utjecaj na biomasu. Stoga bi procjene NOPA, znači najvišeg održivog prinosa biomase, mogle biti nerealistično visoke, to jest previsoke. Evo, čini mi se da mi je netko rekao da, da, da sam već dovoljno govorio. E, to bi bio moj e, pristup. Smatram da treba imati sustavan pristup i ujedno se e, zahvaljujem našim financijerima. Hvala vam lijepa. Hvala vama, gospodine Pop. U nastavku dajem riječ Michaelu Andersenu iz Danskog udruženja, odnosno Danske organizacije ribara. Također imate 15 minuta. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na pozivu. Ja sam Michael Anderson. E, danas sam tu kao zastupnik danske e, ribarske industrije. Primjeri koje ću vam prikazati vezano za status stokova e, uglavnom se tiče Baltika i Sjevernog mora jer je to područje e, koje poznam. Jasno mi je da postoje velike razlike u sjevernim i južnim morima i u pogledu ribarstva, ali evo, na to ću se osvrnuti pri samom kraju svog izlaganja. Prema ICES-u ovo je opći trend e, stokova u Sjevernom moru. ICES se stvari nikad ne prikazuje na jednostavan način, tako da se tu e, puno čega mora pojasniti. Oni su u principu to htjeli predstaviti kao konkretno ribolovnu smrtnost podijeljenu po politički usuglašenim e, faktorima, odnosno prema nop Mislim da je jasno, uzmemo li u obzir ovu debelu, tamno zelenu crtu, da se bilježi pad ribolovne smrtnosti i da je sada prosječna vrijednost manja od politički osugašenih vrijednosti za NOP, najviše državu prinos. Također bih htio reći da je jedan od prethodnih govornika koristio termin overfishing, pretjerani izlov, pa i gospodin Peterson pretjerani izlov se sada definira kao izlov koji premašuje definirani NOP. Dakle, to je, nije biološko, već ekonomski pretjeran izlov. Međutim, e, stare granice su bile e, na razini FPA, znači mjera predostrožnosti, tako da cijeli niz stokova nikad nije bio previše iskorištavan prema toj definiciji. Prema, dakle, imajući vidi e, biomasu, želimo e, biti izvan, odnosno iznad te vrijednosti, odnosno iznad najniže vrijednosti koju je gospodin Patterson objasnio i koja se koristi e, kao jedan od elemenata za izračun BMSY. Stvari se dakle dobro odvijaju e, na Sjevernom moru i to vrijedi i za Baltik. Imajući u vidu postojeće definicije. Međutim, moramo imati na umu da e, stvari u prirodi rijetko idu pravocrtno, e, stvari se mijenjaju i mi ne možemo utjecati na sve, odnosno ne možemo sve imati pod kontrolom želio bih reći da je najbitnije da se krećemo kao stvarenju zacrtanog cilja. I na kraju nije bitno hoćemo li do tog cilja stići brže ili sporije. Objasnit ću kasnije zašto to kažem. E, neki stokovi, recimo u mojoj, e, u mojoj regiji, su e, dosta narušeni. Evo ovdje imamo biomase stoka u mrijestu, to je ovo plavo, a, crvene crte su e, ukupni dopušteni ulov. Nema sumnje da su e, ljestve, odnosno da su granice postavljene previsok 80. godina, ali vidimo da se sada vrijednosti povećavaju. Dok ukupni dopušteni ulov ostaje isti. Dakle, biomasa stoka u mrijestu se povećava, ukupni ulov ostaje isti. Oprostite, sad moram napraviti jednu digresiju. Evo, ovo je pravi stok koji je zaista ugrožen. To je stok e, ribolovaca. To je broj e, danskih e, ribolovnih plovila u trima kategorijama. Kao što vidite, broj ribarskih plovila je u znatnom padu. Ovaj Dakle, od 2006. bilježimo pad, ali pad postoji još i prije 2006. godine. I to je sve rezultat e, smanjenja kvota, izlovnih kvota. E, netko je rekao da ako e, lovimo samo polovicu FMSY-a, da ćemo onda uspjeti podići biomasu na razinu koju želimo. Međutim, moje pitanje što ćemo dotad? Mi ne možemo ništa ne raditi e, pet godina ne bi li se obnovila biomasa. To je kao da ne dišemo pet godina da bi zrak bio čišći. Ovo je ono što radimo. Točno je, 80-ih smo mi na, u Sjevernom moru bili na rubu litice. E, I umalo nismo paljeni s tu liticu ne želimo se tamo opet naći i nikako ne želimo pa, pasti ni tu liticu. Međutim, e, kao što sam rekao, stvari nikad nisu crno-bijele i postoje stokovi koji su ugroženi. Međutim, za većinu stokova smo e, daleko od tih graničnih vrijednosti, tako da nema e, šanse da smo blizu litice. Dakle, to su te mjere predostrožnosti i nema šanse da, da nam prijeti kolaps. Želimo biti tu gdje jesmo i ovo je definicija točke, odnosno faktora F y Međutim, s obzirom na dansku ribarsku industriju, mogu reći da je naše mišljenje da dok god smo u okviru ovog crvenog kruga, stokovima i okolišu e, neće biti bitno hoćemo li mi do središta kruga e, doći za 5, 10 ili 15 godina. Ono što je najbitnije jest da se približimo tom teoretskom e, idealu i da se udaljimo što dalje od litice, od tih graničnih vrijednosti. Zajednička ribarstvena politika je ono što i mi želimo da se primjenjuje jedan od glavnih elemenata ZRP-a i odnosno e, e, dva e, bitna cilja koja smo svi usuglasili je maksimalni prinos, odnosno najviše drživi prinos i pridržavanje pravila. I to su politički dogovoreni iznosi. Mi imamo svoju ribarsku flotu i želimo da flota dođe do svojih riba. Međutim, problem nastaje kad se E, zacrtaju, kad se zakonom propišu određene granice. Mi istovremeno imamo propise koje nam priječe ostvarenje zacrtanih ciljeva i potreban je fleksibilni e, fleksibilniji pristup gospodarenju. Previše smo se usredotočili na ciljeve, a ne na način ostvarenja tih ciljeva. Ono što nam je potrebno sada jest hodogram način na koji ćemo doći do ciljeva koji smo se svi e, e, zacrtali i oko kojih smo se svi usuglasili. Ne možemo nešto e, propisati, a zapriječiti ribarima da to ostvare. Naravno da je velika korist od velikog broja riba E, u moru koje se mogu uloviti na bilo koji način i od toga da imamo velike ribe. Međutim, e, istovremeno moramo uzeti i u obzir troškove za ribare i mali i veliki ribari bankrotiraju, od u jer e, premalo rade da bi se ostvarili, zato što se zapravo nameću različiti propisi, ne bi se ostvarili zacrtani ciljevi na razini EU-a. I'd say not development, I'm sure. Ovaj stok, e, kao što vidite, e, je prikazan kao da je na samom rubu, e, da, na Baltičkoj obali je bilo problematičnih podataka, o tome se jako puno govorilo prošle i ove godine. To je osnova koju ICES E, uzima u obzir za izračun ukupnog dopuštenog ulova za 2017. Dakle, to je tek jedan dio priče, ali ja mislim da postoje pozitivne promjene. Istina je da nismo došli do razine koju želimo vidjeti. Svi bismo mi htjeli da nam e, stok bude e, iznad BMSY, ali pitanje je je li zapravo stanje zaista tako loše i jesmo li e, pretjerano izlovili ribu e, i je li istina da nikad nismo e, bili iznad razine granične biomase? Jesmo, kao što vidite, samo što je trenutačna situacija takva i poboljšava se. Da se iz ove situacije ide prema dolje, to bi bilo loše, ali s obzirom da se mi krećemo prema gore, prema ovoj graničnoj vrijednosti koju smo si zacrtali, mislimo da i pristup upravljanju, odnosno e, ispunjenju tih ciljeva treba biti fleksibilniji. Dakle, mi vas pozivamo da se usredotočimo na tendencije kao ostvarenju ciljeva. Dakle, ako se približavamo cilju, onda idemo olakšati stvari. Ako se udaljavamo od zacrtanih vrijednosti, trebamo nešto poduzeti. Mi smatramo da stvari idu u pravom smjeru. Sve u svemu, razvoj stokova jest pozitivan, razvoj mnogih stokova. Naravno da ovdje ne govorim o na moru, ali govorim o mnogim stokovima u Sjevernom moru i na mnogim drugim mjestima koji jest pozitivan. Isto tako moramo biti u mogućnosti odreagirati s obzirom na stvarno stanje stvari. Nekad bismo i mi htjeli da možemo brže raditi, da, da se stvari mogu brže postići, ali nekad zaista ne mogu. Ne zaboravite da smo se udaljili od onog ruba litice i da nismo u nikakvoj opasnosti da se sustav uruši. Zato isto tako želim iskoristiti ovu priliku da kritiziram e, opće uvriježeno mišljenje da se E, većina stokova pretirano lovi. Stvarnost je upravo, drugačija, većina ih je na odgovarajućoj razini. Većina ih se e, lovi e, u toj količini da im se omogućava obnova. I mogli bismo na taj način još deset godina raditi jer ne želimo ubiti vlastitu ribolovnu industriju samo zato ne bismo li postigli zacrtani cilj. Dakle, ono što ja ovdje, zbog čega ja ovdje ulažem prigovor, je ta pretjerana orijentacija na cilj i e, postizanje tog cilja u tako kratkom roku. Evo, ovdje dolazim do kraja svog e, izlaganja. Ovo, nadam se, nije kraj ribarstva, već e, jedan kontinuirani proces. Ovo je samo kraj mog izlaganja. Hvala vam lijepa. Hvala vama, gospodin Andersen. Sada na kraju dajem riječ gospodinu Markusu Njigeu, e, glavnog savjetniku PEO-a, dakle nevladine organizacije, za tako imate 15 minuta. Hvala pa lijepa, hvala što ste me e, pozvali. Ja sam e, savjetnik e, za PF, dakle Trust, u uskoj suradnji sa Oceanskom koalicijom i radimo na implementaciju, te isto tako na sjeverozapadnom dijelu Europe. Također radimo i u dvama vijećima za savjetovanje a ja bih e, želio podijeliti s vama neke mišljenja vezano uz biomasu. Ja mislimo da je to zaista dobro i želim isto tako svi one koji su sazvali u ovom odboru upravo e, dakle da se upravo nakon e, ZERPA, tri godine nakon ZERPA upravo prodiskutira o svemu. Prethodni govornici su, prethodni govornik je naglašavao kako je sretan što se stokovi nalaze malo iznad razine kolapsa. Međutim, to je upravo razlika kako mi gledamo na stvari, izuzetno je važno da imamo zdravu biomasu stokova, s jedne strane zbog okoliša, jer koja je onda na neki način otpornija u ekosustavu, daleko manje rizika, s time imamo e, s obzirom na znanstvene e, preporuke, e, sve je teško 100% predvidjeti, to je teško i za znanost, ali isto tako je važno da i ribar ima dobar ulov e, i da ima profitabilnu dakle, kompaniju. U tijeku jedne procjene da podaci o tome kako prekomjerni ulov dolazi do e, štete od 2,5 milijardi e, eura. Dakle, ako se krećemo na sjeveroistočnom Atlantiku, e, najveći održivi prinos dobio bi se 4,5 milijardi eura. Upravo zbog okolišnih razloga je bolje ići prema većim zahtjevima, a postoji i gospodarski razlozi i gledajući u pozitivne inicijative ne samo onoga gdje smo, već gdje želimo biti u budućnosti. Ovo nije ništa novo, već nekoliko godina se ovo nalazi u zakonodavstvu. E, koncept vezano uz same referentne vrijednosti e, kroz Rio plus 20, svjetski summit, e, održiv razvoj, e, sve je to korišteno u kontekstu reforme u Europskoj uniji. 2007. godine prva komunikacija koju je komisija uputila i koja je primijenjena. Ali veliki korak napred dogodio se zbog i utjecaj Europskog parlamenta gdje je zapravo u samo zajedničkoj ribarstvenoj politici sve skupa na neki način uhvaćeno. Možda je mm, će neki znati na pamet ovaj tekst koji sam ovdje citirao e, kada su pregovarali o tekstu, a to je članak drugi koji e, govori, nekoliko puta je to spomenuto, a to je između e, smrtnosti ribe i biomase Oba faktora su jako važni, ne samo temeljem biomase, već i upravljanje s obzirom na smrtnost ribljeg stoka. Vi morate znati koliko želite imati ribe, koliko je imate i morate temeljem toga donijeti odluke o stopi ulova. Postoji sasvim jasan put kojim se krećemo, što znači da do 2015. godine trebamo spriječiti prekomjerni izlov, a koji treba odgoditi do 2020. godine. Vijeće vrlo često odlučuje da se kontinuirano nastavi prekomjerni izlov bez gospodarskog opravdanja, a što zapravo govori o tome da je jako teško e, postići ovu stopu e, smrtnosti riba. Ovu sliku ste vidjeli već više puta, ja ću ponovno pokazati jer je jako važno uočiti ako BMS, Y, BPA, to su ove točke u sredini, sve je ovo ispod, ispod BMS, Y. Što znači zakonodavac je kazao, budimo iznad BMS, Y, sve što se mjeri je zapravo ispod. To ponovno vidite i na ovom slajdu, pojednostavljeno rečeno imate ovaj visok risk potopa, i isto tako imate i razvoj da ako imate kolaps pred sobom, tada želite iz tog kolapsa izaći što brže, uh, usprkos tome što je tendencija vrlo spora. Međutim, bolje nego da još uh, otežemo situaciju. Ali govoreći o stokovima gdje imamo zaista težak uh, situaciju sa obnavljanjem samog mjesta, ovaj predostrožni model koji govorimo precautionary Jako je važno kazati da se usredotočimo na ovu riječ predostrožnost, jer upravo okolišna politika, sve što je predostrožno smatra se pozitivnim. Stoga budimo predostrožni, to je naš cilj koji moramo slijediti. Kad e, govorimo o upravljanju stokovima, e, vrlo često to znači da se zapravo cilja na niske razine nego što je to CFP, a to je najveći održivi prinos koji kao točka zapravo ne postoji i koji je na neki način e, upravo mjerna jedinica e, koja je nametnuta kao takva. Ono što možemo promatrati jest e, da nismo još blizu preko, dakle, sprečavanja prekomjernog izlova E, izvješća koje dobiva komisija koliko je ribarstva iznad stope MSY, a to je iznad 50%, u nekim skokovima čak je poraslo u zadnjih nekoliko godina. E, bez obzira što možemo vidjeti da u zadnjih deset godina se stvari smiruju, međutim ne onom brzinom i onom smjeru koje smo željeli kada smo se dogovarali oko ZERPA. Ako pogledamo e, boltički višegodišnji plan, e, neku fleksibilnost koja je dozvaljala da budemo iznad e, točke 1.0 MSY koji ne bi dozvoljavalo ni teoretski da se stokovi više obnavljaju iznad MSY, što znači da se tu razvodnjavaju stvari i to nas jako brine ne postoji procjena e, napretka biomase, ništa nije objavljeno u zadnje vrijeme i zapravo jako dobro čuti da je komisija zamoli ICS da ovaj segment prouči. Znam da neki članovi odbore su zamolili komisiju dostavite informacije, ali to su opetovana ponavljanja e, zahtjeva prema komisiji i prema različitim organizacijama. Mi nismo vidjeli odgovore koje je dao ICS i svakako možda nam treba jedan smjerokaz e, i možda bismo trebali vidjeti ukoliko nemamo te informacije za koje stokove možemo procijeniti da smo iznad BMSY, a ne da stojimo i da kažemo da je stvar prekomplicirana i da ne činimo ništa ili da kažemo vjerujte nam, a možda ćete u nekoj budućnosti dobiti neku informaciju. E, još neke nacije su uzele referentnu vrijednost BMSY i to vrlo uspješno. Koriste se u SAD-u, ako ćete pogledati, e, idete ispod B lima i tada morate dozvoliti izgradnju do BMSY, što znači da treba ostati u daleko od same opasne zone. Biomasa se mora ponovno izgraditi. U Australiji primjerice koristi se gospodarski model, gospodarski prinos e, gdje se želi iz same ribarstvene industrije izvući što više profita. No i ta vrijednost je daleko viša od MSY. Europska komisija nije zamolila ICS da e, odbor za savjetovanje vezano s MSY obnovi svoj mandat. E, prije samog ZERPA e, se osnovao, imamo nove referentne vrijednosti koje zakonodavac uvodi u međuvremenu, ali same preporuke i revizija preporuka nije zatražena i ono što treba učiniti da se sami ciljevi u konačnici ostvare. Ja bih želio završiti sa nekim preporukama Prva bi bila vraćena se na F. Postoji jasan zapravo upravljanje e, biomasom, e, nije upravljanje samo ekstracija ribe, već i e, ljudsko ponašanje i svi ostale komponente. FMSY bi trebalo definirati kao jedna točka samog limita. Dozvolite li stokovima da se obnove do tih razina, a ako ne izlovljavate iznad točke FMSY. Postoje neke rasprave koje žele isto tako uvesti ovu razinu predostrožnosti u samoupravljanje, a neki višegodišnji planovi koji se predlažu jezik koji se koristi i koji na neki način bih želio zamoliti da odbor svakako ne samo vezano uz članak koji govori o tome da e, se temeljem MSI-a svi stokovi moraju održati, a to je istovjetno i članku 9. iz zajedničke ribarstvene politike. Na samom kraju, ali ne najmanje važno, postoje jasne odredbe, a komisija treba izvještavati o implementaciji ZERPA i svim naprecima koji su E, postignuti. Ja bih zamolio Europski parlament da iskoristi i članak 50. ZERPA i neke druge članke kako bi inzistirao upravo na dostavljanju informacija i isto tako vezano s ciljeve e, biomase unutar ZERPA može biti u cijelosti obuhvaćen sa svim relevantnim podacima. Hvala vam lijepa. Hvala vam i evo, sad kad smo čuli sve e, naše goste, sve naše stručnjake, kao i uvijek e, dajemo priliku našim zastupnicima. Za sad su mi se javile dvije osobe. Za sad dajem gospođi, riječ gospođi Rodušu. E, mislim da imamo vremena do pet e, popodne, tako da evo samo izvolite. E, Hvala lijepo gospodine predsjedavatelju. Nekoliko pitanja bih imala, ali na prvom mjestu bih se želila zahvaliti svim referentima. Dobili smo iscrpne informacije i lijepo je što ste s nama. Započet ću sa svojom prvom pitanjem gospodinu Petersonu, predstavniku komisije ja sam zapravo iznenađena kad kažete da nemamo podatke o biomasi, jer ICES nam te podatke ne dostavlja. Pitanje koje bih vam želila postaviti, nije li to oblik naloga? Ne biste li vi mogli naložiti ICESu u da upravo ove podatke dostavi? Pa ICES je u konačnici e, klijent, naš E, i čini mi se da se upravo e, izdavanjem takvih e, zahtjeva za podacima i mogu se suglasiti sa svim prethodnim govornicima da su nam ti podaci izuzetno potrebni. Drugo pitanje bih želio postaviti gospodinu Frezeu. Za mnoge stokove čuli smo od vas kakva je situacija e, procenjena do 2015. godine, da li imamo možda i procjene da li se nešto u 2016. promijenilo da li imate, nadajemo se, barem jedno malo svjetlo na kraju tunela i kako vi, gospodine Froze, e, procjenjujete baltički plan, višegodišnji plan e, za pridnene ribe u Sjevernom moru, da li oni mogu dovesti do pozitivnog razvoja stokova, prije svega kad je riječ o stokovima koji se nalaze u jako lošem e, situaciji. Kao izvjestiteljica za mm, plan upravljanja Sjevernih mora, uvijek sam bila upozorena da e, zapravo postoje određene kvote za neke funkcijske jedinice, a činjenica da upravo stok u dvije funkcijske jedinice se čini jako loše za ovu vrstu stoka, da li osim individualnih e, stokova i kvota funkcijskih mehanizma E, kroz koje bi se mogla zaštititi riba kajzergnat. Gospodine Andersen, mi smo prošle godine ja sa velikim žalom e, morali vidjeti da zapravo se toš nalazi na podu i da e, čini nam se da smo čuli od vas da to zapravo nije tako strašno. Međutim, u tijeku okruglog stola kojeg smo organizirali, tražili smo rješenja. Čini mi se da je jako teško kada sada, eto, da smo se dogovorili da dva mjeseca neće, nitko neće izloviti a, iz 20 metara dubine, a sada ribari sa dozvolom njemačkih i danskih vlada idu isto tako e, u ovaj dio koji se tiče e, skuše da li se može ovako nešto zastupiti i ja sam jako razočarana i jako ljuta na takvu jednu e, odluku. Ali nadam se od vas kao stručnjaka da ću čuti nešto. Također bih željela čuti koliko je po vašem mišljenju za ostvarivanje ciljene ZERPA e, se mora uzeti o rekreativno ribolovstvo, to bih od svih željela čuti, ali prije svega od vas, gospodine Andersenu, mislim da je to isto tako da upravo ribolovstvo kao hobi, kao takav, e, mora naći svoj odjek i kod vas kao ribar. Hvala. Hvala vam lijepa. Fronte, izvolite. Si, grazie. Ehm, un'audizione molto, molto interessante, eh, anche se a volte come abbiamo sentito... Hvala, ovo je vrlo zanimljivo saslušanje. Čuli smo od komisije da je teško doći do podataka koji su nam potrebni, do znanstvenih podataka. Na temelju studija, što onemogućuje da se pravodobno informiramo. Imam nekoliko pitanja za doktora Fröza i također ću nešto reći vezano s komentare gospodina Andersena. Vi ste gospodine Fröze, pokazali na nekim slajdovima kako se mogu razvijati stokovi imajući u vidu različite razine FMS Y 0,5, 0,8, 0,9. Dakle, vidjeli smo na modelu da je došlo do obnavljanja populacije e, ukoliko je ribolov dakle, unutar tih granica. Zanima me, mogu li se u tim modelima uzeti u obzir i neki drugi čimbenice? Čimbenici, dakle, ako vidimo kako se obnavljaju stokovi tijekom vremena i novačenje, E, tu postoji još neki čimbenici koji utječu na tu situaciju kao što su primjerice klimatske promjene, onečišćenje mora i neki drugi ekološki faktori. Zanima me možemo li ocijeniti već sada to i možemo li FMSI modele temeljiti na tim indikatorima. I imam još jedno pitanje što se tiče ovih modela koje smo vidjeli. Jesu li to pravi modeli? Imamo li zapravo i nekakve primjere stokova iz stvarnog života, kao što je primjerice 0,5, FMS, Y, da vidimo zapravo da li to što imamo na slajdu u istinu se poklapa sa stvarnim činjenicama. I zatim za pitanje za gospodina Andersena, vi ste rekli da bismo se trebali usredotočiti na trendove a ne na to koliko smo daleko od postizanja cilja. Međutim, mislim da je opasno razmišljati na takav način i ne slažem se u potpunosti s time. Što se tiče e, grafikona koje ste nam prikazali, primjerice za e, na slajdu 22, e, vi ste se ovdje usredotočili na posljednji dio grafikona gdje je zapravo trend u porastu, ali niste pokazali da je to kreće od jedne vrlo niske početne točke. Dakle, e, ta početna točka, početna, polazišna točka je vrlo niska. A ako pogledate 90. godine u tom istom grafikonu vidjet ćete da, su, e, da je razina stokova bila mnogo viša nego danas. Dakle, ako pogledamo kretanje stokova, vidjet ćemo da oni doduše jesu u porastu, ali to nije samo po sebi toliko pozitivno, jer su još daleko od cilja. ako pogledate koliko su zdravi stokovi, prije svega trebate ustanoviti koliko ih ima prije nego što možete reći da je stanje dobro. I još jedna posljednja napomena, vi ste ovdje prikazali da je tijekom godina zapravo bilo male su bile varijacije, ali da je došlo do porasta stokova. Dakle, kvote su ostale iste, a stokovi su se povećali i to nam govori o tome da zapravo postoji mogućnost da stokovi ponovno dođu na optimalnu razinu, jer nema vrsta u ekosustavu koje će stalno nastaviti rasti. Dakle, u jednom trenutku se dođe do određene točke ravnoteže što znači da još uvijek nije dosegnuta ta optimalna e, granica ravnoteže. Mi trebamo pričekati da se stokovi vrate na optimalnu razinu. Prije nego, dakle moramo pričekati na to. E, hvala. Hvala. Obrigado. hvala. Ja bih također zahvalio našim govornicima. I na samom početku se želim ispričati što sam čuo samo jednu i po prezentaciju zbog obveza koje sam imao na jednom drugom odboru. To ne znači da nisam zainteresiran za ove prezentacije. Zapravo bih radije bio ovdje nego na drugom sastanku, budući da me ova tema i tekako zanima. Imam nekoliko komentara i nekoliko pitanja. Što se tiče e, gospodina Patersona iz Europske komisije, dakle, on je rekao da nisu dostupni podaci o određenoj biomasi stoka. Međutim, s obzirom na informacije koje smo dobili ranije, vidimo da e, postoje podaci za Atlantsko i Sredozemno more, zapravo za čitav niz stokova. U tom smislu imam pitanje za predstavnika Europske komisije, ali i za gospodina Frozea koji je također govorio o toj temi dakle vezano uz biomasu u europskim vodama. Zašto mislite da ti podaci nisu adekvatni i zašto nisu poznani i ne mogu se provjeriti? E, to je isto tako pitanje postavila je gospođa Rodas, pa mislim da možete odgovoriti e, ujedno i na njezino pitanje. I to me dovodi do sljedećeg pitanja, a to je sljedeće, dakle, kako možemo imati zdraviju e, biomasu, i to u kontekstu um, okvirne strategije za pomorski okoliš. Što se tiče politika uh, kojima je cilj da se proizvedu ovi podaci, uh, htio bih reći da je krajem uh, prethodne godine na trijalogu odobrena nova uredba o stjecanju bioloških podataka o području ribarstva. Europska komisija e, ulaže mnogo u dobivanje podataka za gospodarsko ribarstvo. I ono što mi se čini zanimljivim u kontekstu te nove uredbe jeste da se konačno postigao dogovor da se podaci objave i to ne samo za potrebe znanstvene zajednice, nego da će to naprosto biti otvoreno za javnost bilo koga tko želi doći do tih podataka, no čini mi se da tu ipak nešto nedostaje i zato bih uputio pitanje stručnjacima i predstavniku Europske komisije. Zanima me je li ovaj program, program sada stabilniji i pouzdaniji zahvaljujući tome tu ću stati. Još jedan put se ispričavam što nisam bio u mogućnosti čuti sva izlaganja. Nažalost, ponekad nije lako koordinirati rad u različitim odborima. Posebno kada radimo na različitim temama u isto vrijeme. Hvala još jedan put što ste nam došli održati ova izlaganja. Hvala i vama. Prije nego što dam ponovno riječ stručnjacima, e, jedno pitanje je bilo upućeno komisiji. Ne znam je li predstavnik komisije spreman sada dati odgovor. Izvolite. Da, hvala pa. Mi se slažemo s time da su nam potrebne procjene e, od znanstvenih e, agencija i ICES-a. Međutim, mi djelujemo u sustavu u kojem znanstvene agencije moraju biti neovisne, odnosno znanstvene preporuke moraju biti neovisne i ukoliko bismo mi djelovali na način koji dovodi u pitanje njihovu neovisnost, onda bismo ugrozili i kvalitetu samih znanstvenih preporuka koje dobivamo od njih. Kao što sam rekao, e, uistinu e, znanstvene agencije moraju interno konsenzusom doći do zajedničke preporuke vezano uz ova pitanja. A vrlo je teško doći do konsenzusa o ovako osjetljivoj temi, zato je potrebno mnogo više vremena e, nego što to je potrebno nekom pojedinačnom znanstveniku. Ja se nadam da ćemo se tu uspjeti usuglasiti, da ćemo se zapravo, da će se naša stajališta približiti i da ćemo dobiti e, jasnije i točnije znanstvene podatke od e, različitih agencija. E, istovremeno se nadam da ćemo i od Znanstvenog tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo dobiti informacije o trendovima, o kretanjima biomase jer nije e, važna samo apsolutna razina nego i kretanja. Ako se smanji e, ribolovna smrtnost e, sa sadašnje razine na i onda očekujemo da će i biomasa reagirati da će doći do porasta stokova. Ako do toga ne dođe, onda znači da nešto nije u redu i o tome moramo dobiti informaciju. To bi zapravo bio prvi korak u našem koraku. Moramo više se usredotočiti na biomasu, dakle, a ne na apsolutnu razinu. Hvala. Sad gospodin Freze, hvala. Pa meni je upućeno pitanje od strane kolegice, jedne kolegice. Dakle, imamo li već podatke za 2016. Pa to je malo prerano. Prve procjene nam dođu u četvrtom ili petom mjesecu i onda možemo znati kako reagiraju stokovi i imamo li neke pozitivne naznake. Jer činjenica je da u mnogim stokovima dolazi do pada smrtnosti tako da mi jesmo na pravom putu, ali e, pitanje je dakle kojim ćemo putem krenuti u, buduće. Što se tiče e, višegodišnjeg e, plana upravljanja stokovima na Baltičkom moru i pitanje je li kvalitetan ili ne, moram priznati da me brine mogućnost izlova iznad MSI. Dakle, ako se lovi na razini FMSY, to je maksimum, a koliko shvaćam e, mi moramo biti ispod razine FMS i to u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Mi smo imali četiri scenarije, jedan je bio vrlo blizu FMSY i tu je došlo do obnavljanja stokova, ali ne kod osiromašenih stokova gdje je novačenje već problematično. Dakle, ako se je e, ribolovna razina toliko blizu FMS i onda se zapravo spriječava obnavljanje populacije. E, mislim da ove bojazni nisu ugrođene u ovaj višegodišnji plan za Baltičko more ili barem ne u dovoljnoj mjeri, no ipak nisam stručnjak za to. Što se tiče Sjevernog mora i što se tiče stokova za nefrops, dakle oko Dakle, moramo reći da stokovi imaju raz, postižu različite rezultate. Dobro je da postoje e, odvojeno upravljanje tim stokovima, a u nekim e, situacijama e, nije bilo već godinama u ovo. I što se tu još može poduzeti? Pa može se dakle, zabraniti ribolov i nadati se da će se obnoviti. Što se tiče e, rekreacijskog ribolova i pitanja hoćemo li se time baviti, vrlo je dobro da je 2016. godine imamo prvu procjenu za Baltičko more koje obuhvaća i rekreacijski ribolov. Oni su također već godinama tražili da se to uključi i da oni dobiju svoj dio kvote i mislim da je to posebno u znanstvenom smislu vrlo dobro jer nam trebaju kvalitetne procjene tih ulova E, kako bi se smanjila zapravo neizvjesnost i nesigurnost vezano s procjene e, ulova. Zatim je bilo još jedno pitanje e, vezano uz dakle modele, vezano uz modele. Dakle, koliko su ti modeli realni? Mi smo E, zapravo uzeli kao polazišnu točku posljednjih 10, 20 do 30 godina i podataka kojima smo raspolagali. Dakle, produktivnost je bio prosjek u posljednjih 30 godina za veći dio njih i to je najbolje što smo mogli. Što se tiče osiromašenih stokova, mi smo modele e, naveli da će se smanjiti, e, da je smanjeno novačenje, dakle to jest uvršteno. Međutim, što se tiče drugih pitanja kao što je globalno zagrijavanje, onečišćenje mora, ne te e, čimbenike nismo uzeli u obzir jer nismo znali kako bismo to učinili. Ja ne očekujem da će se e, značajno osjećati posljedice globalnog e, zagrijavanja za sada, dakle govorimo do 2000, od 2013. godini, da možda će doći do povećanja od pola stupnja, već jedan stupanj bi bilo dosta ima li drugih primjera e, ribolova iznad FMSI-a gdje je došlo do dobrog obnavljanja stokova? Da, Sjeverno more je e, jedan dobar primjer toga gdje je zapravo smanjeno e, ribolovni napor zato što su neka plovila izišla iz tog područja i stokovi su dobro na to reagirali i došlo je do porasta, do porasta tih stokova. To je samo jedan primjer. Zatim Barencovo more i tu je isto došlo do značajnog povećanja stoka, zapravo do rekordnog povećanja stoka. Dakle, očito je da ove, ove mjere funkcioniraju. Dakle, vidjeli smo ranije da su te mjere predostrožnosti dovele do smanjenja razine i mislim da se to isto tako vidi iz izvješća ICES-a. Zatim e, jedno pitanje se odnosilo na poznanost podataka i na to izostaju, nedostaju neki podaci. Zapravo najveći izazov je bio na Sredozemnom moru. Imali smo pet kolega sa Sredozemlja koji su imali pristup najkvalitetnijim raspoloživim podacima. Međutim, e, bilo je e, upitnika vezano uz nekoliko stokova i zapravo smo uvijek kretili od toga možemo li uistinu koristiti te podatke ili ne. I vrlo često smo zaključili da su, e, naime stručnjaci su zaključili da je samo posljednjih 10 do 15 godina za koje koje imamo podatke pogodno za analizu. U sredozemlju su dakle vrlo velike e, marže, odnosno to to područje nesigurnosti, nepoznanosti u podacima. E, dakle, ne znači da će se morati čekati do 2030. Zapravo mislim da se ovdje vidi da se vrlo brzo može povećati profitabilnost u 5 do 10 godina, se može udvostručiti, a e, do 2030. će se to povećati za 150% na Sjevernom Atlantiku, a na Sredozemlju su podaci bili još i veći, budući da, su tamo, da je tamo profit toliko nizak i mislim vrlo je lako utrostručiti e, dakle, prihod kad je nizak. u Australiji, e, u Sjevernom moru je to bilo 8%, dakle tu postoji mogućnost za povećanje. Dakle, ova naša procjena da će doći do povećanja 150% bi još uvijek bilo ispod 40% koliko se postiže u e, izlovu drugih e, stokova. Thank you. Um, none of those questions were perhaps Čivan niz pitanja je bilo specifično upućeno prema meni, ali prvo pitanje to je dostupnost podataka. E, to je nešto što je izuzetno loše, nešto se poboljšala situacija u posljednjih godina, ali prije svega kada je riječ o podacima, o ulovu, barem na stranici Europske unije, a model koji ću vam prikazati u lipnju upravo se zasniva da nisam dobio te podatke, ne bi uopće ni mogao svoje izlaganje onda pripremite. Razgovarajući sa eksternim konzultantima, moj posao bi bio nemoguć. Ovi podaci su nam svakako korisni i moraju biti javno dostupni i mislimo da je to jako korisno. I naravno dobiti povratne informacije. Puno mi se ljudi javlja pa nešto tu fali mi kažu često puta, to su primjeri kako eto, imamo neke podatke koje nisu ne, e, To je dobar razvoj sve u svemu. Glavna točka na koju bih se želio vratiti, a to su ciljevi, e, to nije riječ samo da li ćete ih ostvariti i na koji način ćete ih ostvariti. To je zapravo pitanje koje se vi postavljate. Ja želim samo kazati da nisam uvjeren da one procjene koje biomase i FMSY nisu korektni e, u cijelosti ako e, pogledate kako se one u samim različitim vrstama kao takvi mogu primijeniti. Pitanje e, rekreativnog ribolova ja bih trebao kazati prije toga, ja sam 1998. na nacionalnoj razini bio zavrnut za Sjeverno more i u to vrijeme, kao što ste vidjeli s na koje je Mihael prikazao, smrtnost je bila daleko iznad FMSY i trebalo još puno godina dok se nisam sa parlamentom suočio i njihovim izvješćivanjem te sam mogao vidjeti kako su se stvari pozitivno razvijele. E, možda su stvari ipak e, dobro učinjene, no to me ipak e, vraća kad sam bio jako mladi, kad sam se prvi puta zaposlio, to je bila medicina, a ne ribarstvo, i ja sam savjetovao jednog škotskog liječnika, nemoj nikada iz koristiti stvari do kraja. Dakle, treba biti u optimumu, optimumu svega, e, treba se kloniti loših mjesta. E, puno toga na vrhu same krevulja nije loše i mi bismo svakako trebali to uočiti. Držite se podalje dakle, od nesigurnih mjesta, ukoliko niste postigli najbolje situacije, budite ipak uvijek u onom smjeru koji je pozitivan. Kada sam analizirao Sjeverno more, i kada sam gledao Kanadske more, kada sam gledao e, Novi Zeland, rekreativni ribolov e, doista može biti problem poput e, u Meksičkom zaljevu, to je pola ukupnog ulova je rekreacijski ribolov i tu možete izgubiti uvid u stanje. A i u nekim drugim područjima mogu biti problemi ukoliko dozvoljavate da se stvari nastave u neželjenom smjeru. No, svakako ih treba bilježiti, teško ih je bilježiti te podatke, to je zaista umjetnost dobiti dobre procjene rekreacijskog ribolova, no usprkos tome što podaci možda nisu najprecizniji, mislim da su oni korisni. Evo, to je ono najvažnije što sam želio kazati. Hvala. Hvala. Rado ću odgovoriti gospođe Rodres vezano uz dakle, ribolov eh, spomenutih eh, forma listova, a mm, Mislim da je to bila velika greška, ali sa zakonodavne strane netko je započeo piti vodu, a vino, a drugi su se pridružili. Što znači postoji politička dimenzija svega ovoga. Mora biti iskren što se tiče naše udruge ribara APO u Danskoj nismo sretni s onime što se odvijalo i događalo. S druge strane, kada ribari vide da drugi ribari dobivaju prava i oni žele ta ista prava, to je ta politička dimenzija. Kao biolog po struci ja bih kazao da to nema nikakve razlike ali ni po čemu. E, dakle, mjestilišta štititi, to je apsolutno suvišno, dubiozno je ako to ima bilo kakve e, zatvaranje tog tipa sa znanstvenog stajališta, bilo kakvog smisla. Znači, znanstveno gledano, to opet nije razlika. Ono što je važno, a to je E, sam bakalar, e, da li će to biti u veljači ili u travnju, ni to nema nikakve razlike. I što se tiče rekreacijskog ribolova i pitanja povezane s tim, to je vi politički dom i mora biti iskren. Što se tiče profesionalnih ribara, mi smo pomalo zabrinuti da se to uopće spominje kao tema. Naravno da se e, svakako treba uključiti u znanstveno proučavanje ako to ima onaj izboj u smislu statističkih podataka. Naravno, to ima smisla, ali nismo sretni sa situacijom koja se sada razvija gdje se zapravo uzima u obzir za znanstvene svrhe, a onda se tim rekreacijskim ribolom ne upravlja. To znači da ako nema političke volje da se regulira ovaj segment, onda nije fair da se e, zapravo oni odbiju od komercijalne kvote e, prije no što se uopće oni ostaci profesionalnih ribora mjere. Znanstveno gledano, dakle, apsolutno ih treba uključiti u znanstveno proučavanje. da li je opasno pratiti samo trendove? Ne, mi ne gledamo samo trendove, mi trebamo gledati i trendove. Ono što želim kazati da moramo koristiti promišljanje i da koristimo tablice za kalkulacije Zbog toga smo znanstvenici. Upravljanje stokovima e, ne samo da treba uključivati knjigovođe i pravnike, već i znanstvenike. Jer ono što se u zadnjih 5-10 godina događa, da znanstvenici se stavljaju malo po stranu i e, svima se nameće isti odjeća i ovo je cilj do 2015. godine. Ja bih želio kazati za većina stokova s kojima sam vrlo dobro upoznat da kad padnu ispod B lima, vi, mi ih ne lovimo na FMSY, što mislim da je jako dobro i da je ispravno, ali moramo imati zaista fleksibilan odgovor ne možemo ih e, tretirati istovrsno. Da, za neke smo ispod cilja koji je postavljen, ali taj cilj se može i promijeniti. Međutim, imali smo četiri godine za redom pozitivan razvoj i ne možemo tjerati na daljnji mrijest i ne možemo čekati 15 godina da imamo ribe. Što će se dogoditi sa ribarskom industrijom? Ona nije ovdje iz čiste zabave. Oni trebaju preživjeti i oni doprinose zaista prehrambenom lancu. A Želim komentirati australsku situaciju gdje se kaže, pa eto, oni to Australije rade. Australija je priznata i za svoje ribare i e, ribolovstvo, ali ono što zaboravljamo da uvoze 70% ribe koje oni konzumiraju. Što znači, oni svoje okolišne problematike izvoze na taj način. To je nemoralno, moram biti to iskren. E, moramo imati obavezu da onu ribu koju proizvedimo i konzumiramo na održiv način. Nije ispravno da nas se gura u pozicije da e, je sve dobro dok je dobro. Ja želim kazati da za neke stokove moramo biti oprezni, ali imamo i obvezu prema ribarima i prema tržištima koji, e, za koje se lovi ova riba. To je jako važno. To je ono što sam htio kazati. Nadam se da sam bio dovoljno jasan. Hvala. Hvala, gospodine Andersen. E, izravno pitanje, da li želite prihvatiti još jedno pitanje? Gospodin Andersen, pa uvijek je zabavno s vama raspravljati. Da. Suglasan sam s vama, ne gledamo samo na ekološku stranu, već e, moramo gledati i gospodarsku stranu. Ali vratimo se E, dakle i na Grgeća. E, e, bilo je rečeno da trebamo smanjiti 77%. Ja sam rekao da to gospodarski nije opravdano, da će nam nestati ribarstvo. I sa velikim naporima, sa puno, puno sudionika smo raspravili kako možemo pomoći obnovi stoka i razvili smo iz toga ideju. Spustit ćemo se na 56%, a razliku će dobiti ribori kao financijsku e, prilagodbu. Mislim da je to bilo dobro rješenje da se potpomogne u ovom gospodarskom smislu. Jedan jedini ribar je postavio zahtjev. I postavljam vam pitanje kako bih ja to trebala razumjeti kad mi svi govore da će ribarstvo bankrotirati ako ćemo kvote tako drastično smanjivati. Jedan jedini ribar je postavio zahtjev. Možete li mi odgovoriti na to pitanje? Hvala. Ne, ne mogu. Ali ono što mogu kazati, to nije slučaj kod nas u Danskoj. E, imamo različite pristupe. Ne bih sada u detalje o njemačke birokracije, kako se uopće kompenzacija može zatražiti, ali 56 je bio bolje od 88%, što znači da je spasilo neke ribara. Mogu kazati da u Danskoj pokušamo otkupiti ribu od onih ribara koje zovemo low cost flotama, ali onih ribara koji su izvan Baltičkog mora i koji nisu, ovaj, s njim pokušamo otkupiti ribu i distribuirate ravnomjerno na ostale ribare i na neki način da se upotpuni lokalna potražnja za ribom. Ali ne mogu vam odgovoriti na pitanje zašto njemački ribari nisu postavili zahtjev u većem broju. To me zaista iznenađuje jer to je bio jedan od masovnih rezova i zaista je naškodio velikom broju danskih ribara. Hvala, Markus knjige. Nije bio direktno pitanje upućeno mene, ali sam htio kratko kazati da vrlo cijenim što je jasno i naglašeno ovdje da MSY e, pokretanje je vrlo blizu svih onih podataka koje imamo. Sve komunikacije s komisije koje se izvješćivanja tiču e, ZERP-a, govori se o MSY-u, ali se ne pojašnjava o da li govorimo o FMSI-u, bmsi ili nekim drugim veličinama što dovodi do različitih rezultanata. Naravno, između F i B postoje razlika, ali moramo izvješćivati ono što se traži, o čemu smo se dogovorili ili ono što je zakonodavac propisao. Što se tiče još jedne točke, mislim da se vi e, smatramo i znamo da je znanost neovisna i ne želimo i znanstvenike dovesti u kut da daju neke podatke, da ih je E, kojima oni sami nisu sretni e, da ih e, publiciraju. Ali s druge strane želim postaviti jasno pitanje i imati javnu raspravu o tome i javni odgovor svih znanstvenih organizacija zbog čega imaju probleme u davanju tih informacija. Da li je to vremenski razlog, da li je to manjak resursa, da li je manjak podataka. Jer upravo takav odgovor, jer ja ne znam, nigdje ne nalazi E, neki članovi Europskog parlamenta su tražili informacije, nevladine organizacije su tražile, nismo dobili odgovor iz kojih razloga nismo dobili ove procjene i ove rezultate. Ako ja dobro razumijem, to su rasprave koje nisu bile u javnosti i na javnoj raspravi i koje bi imali kao cilj, jako je važno imati jednu javnu raspravu o tome. Ako je to javna rasprava, onda svakako sve poteškoće i svi izazovi dostavljanja takvih informacija, tada se upravo takvi izazovi mogu e, na neki način e, eto, e, postaviti zahtjev za financijskim sredstvima od Europske unije ili neke druge mjere koje bi se... Ali ako ne znamo koji su razlozi nedostave podataka, onda je jako teško krenuti napred. Postoji dakle potreba da imamo jasno razumijevanje onih potoškoća, kako bi mogao izgledati budući put, kako bismo mogli doći do informacija e, koje su potrebne za ZERP i za sve ciljeve koje je ZERP postavio. Hvala lijepo. Vidim da imamo dodatne pitanje. Gospodin Korbet. E, ispričavam se jer sam morao kratko prije izaći, prije nego što su prezentacije završile i propustio sam prvih nekoliko pitanja. Ali ono što postavljam kao pitanje, eto, svaki od naših pet stručnjaka e, bi nam mogao odgovoriti gdje se oni ne slažu sa onime što drugi e, stručnjaci kažu. Dakle, ne slaganje sa onima što su drugi kazali. Gospodin Andersen, izvolite ako želite odgovoriti na to. Hvala lijepo, hvala gospodine predsjedavatelju. Ja mislim da je jako važno da zapravo ne slažem se e, u osnovi sa drugim stručnjacima i to povezano sa tema, e, dakle sa benefitom koji bi išao sa nižom stopom ribarenja, a isto tako o ideji da želimo veće stokove s druge strane. Želim samo ukazati da je stvar troškova, a oni koji praćaju te troškovi su oni ljudi koji ja zastupam. A to je razlog zbog čega koristim ponekad i ovaj opći pristup, dakle ako želimo ići prema cilju, zbog čega žuriti? Žurba jednako još više bankrotiranih ribara i to nije pravi put. Dugo možemo raspravljati sa gospodinom Frözeom o tome da li je važno ili nevažno doći do tog i kada doći do cilja, ali kada sam ja prezentirao sa onom e, slikom, e, fotografijom otoka, moramo biti u sredini, više u sredini nego na rubu tog otoka ucrtanog u crvenom krugu, ali ako niste u sredini, E, ne znači da ste ugrozili same stokove. To je ono što želim naglasiti u svojoj prezentaciji i u svom izlaganju. Gospodin Freuze. Da. Ja bih želio da naši ribari zarađuju više, da udvostruče svoju dobit e, za 2, tri, četiri, pet godina. Međutim, poteškoću imam s time zašto to ne bi bilo moguće. Ja mogu razumjeti poziv da imamo jedan put, opisani put, a isto tako u prvoj godini, isto tako mogu razumjeti da moramo postepeno se kretati, a ne radikalno, osim ako je stok jako ugrožen, a što većina nije. Sve to mogu razumjeti, ali ne razumijem zašto moj kolega i kolege iz eh, interesnih skupina koji zastupaju ribarstvo, vehementno traže nastavak e, ribarenja u segmentima koji su neprofitabilni. Zašto njihovi članovi žele zarađivati manje nego što bi mogli? Ja ne govorim o danas za 30 godina. To bi zaista nešto što možemo ostvariti puno brže. Mi to vidimo u Sjevernom moru. Isto tako možemo Haringa, vidimo isto tako i bakalar kako se razvija, koji su vrlo brzo se oporavili. A onda kolege kažu evo sad imamo puno ribe i sad cijene idu dole. Pa ne možete zapravo imati sve, negdje morate stvar E, e, ići kompromisno. Profitabilnost je naravno bolje ako je F ispod FMSY. Nijedan stručnjak to neće pobiti i mi bismo to trebali koristiti i gledati stokove u kojima se to događa. Ako gledate ono zeleno područje koje sam prezentirao, 60 stokova u Europi u zelenom, ako pogledamo sve, onda vidimo da su to stokovi u kojima ribari dobro rade. I to je ono kamo se želimo kretati. A ako se sjećate onog crvenog grafika, one crvene duge linije, to su sve stokove koji su zaista u lošem stanju, gdje nemamo novačenje, a na samom lijevoj strani gdje imamo blizu e, nuli e, one stokove e, e, bakalar, nemamo ga više u Europi, isto tako i neke druge vrste bakalara koje eto bi trebali potpuno zabraniti jako smo ih potisnuli i nema ih. Da, možemo se složiti da nećemo pasti niz liticu, no ali kada se nađemo na vašem otoku, idemo vidjeti gdje je to zapravo e, sunce sja ribama, a ne gdje stalno pada kiša. Gospodin Knjige, kratko. Postoje sigurno fleksibilnost e, u osnovnom zakonodavstvu gdje god je moguće do 2015. godine, a najkasnije do 2020. godine, kaže zakonodavstvo. Vidimo jako male pomake, jako mali dokaza secio gospodarskih e, elemenata koje bi uzeli u obzir ako bi FMSY bio ostvaren i ranije. To se u bazičnom zakonodavstvu može pronaći, međutim u pregovorima sa vijećem kada govorimo o kvotama stvari se pomoći pomalo gube. Još nešto, nažalost promatramo da čitav niz koji se e, su na razini FMSY ili ispod e, zapravo e, idu u jednom smjeru ili da će se ti stokovi eksploatirati još godinu dvije dana i gdje se zapravo znanstvena zajednica ne slaže. I nemamo tu napretka i ne vidimo da se to može riješiti sa osnovnim zakonodavstvom. Mislim da postoji sigurno i zabrinutost kad je riječ e, o zajednicama koje se bave zaštitom okoliša a da se ne može zabraniti e, ribolovstvo i ribarstvo. Postoje sigurno razloga da se prekomjerni izlov može odgoditi, ali mogli bismo doći do 2019. 20. i da u toj fazi e, i ponovno argumentirati kako je teško rezati maksimalne dozvoljene ulove, E, i isto tako da neki stokovi koji su e, iznad e, onog područja koje se nalazi iznad predostrožnosti MSY, Haringa, u golfu Rige, imamo neke dokaze da neki podaci nisu objavljeni i to se naprosto koristi kao argument da se ide iznad razina MSY. I to su zabrinutosti e, oko kojih e, mi želimo prozboriti i kazati nekoliko riječi o prekomjernom izlovu. Hvala vam. Hvala vam. Evo, slažem se s većinom ovog što je rečeno. Mislim da bi nam bilo bolje da općenito imamo e, takav pristup, međutim isto tako treba reći da je dio vrijednosti, odnosno e, treba uzeti e, u obzir i plaće ribara i gospodarsku vrijednost. Tako da je to eventualno jedan prigovor. Međutim, to ću za sad ostaviti po strani. Naravno, maksimalni ekonomski prinos događa se pri manjem ulovu nego što je FMS i E, to je naprosto posljedica one krivulje koje sam pokazao na slajdu. Pitanje je gdje ćemo povući crtu, odnosno gdje je taj FMSI, odnosno gdje je BMSI. S obzirom na to da se modeli temelje na jednoj vrsti, oni su e, zapravo pogrešne. Biomasa je gore, a, e, ovaj drugi, druga vrijednost je dolje, odnosno niže na grafu. Kao što sam e, na brzinu pokušao reći tijekom svog izlaganja, e, drugi svjetski rat jest bio katastrofa, ali je bio i zanimljiv e, eksperiment za Severno more jer je prestalo ribarenje. Oni su se brzo oporavili, međutim ne toliko brzo koliko bi to bio slučaj da su primjenjivali model jedne vrste. Ono s čim se zaista ne slažem, e, naime, rečeno jest da su neka područja nedokućiva. Mi se zapravo, nije da se ne slažemo, pitanje je tu razmjera. I to je, po mom mišljenju, ključno. Dakle, treba gospodariti ovim vrijednostima FMSI i BMSI e, najbolje što možete, ali pitanje je koliko su te vrijednosti točne. Evo, e, s tim bih zaključio. Hvala vam lijepa, hvala svima na komentarima i smatram da je s ovim e, rasprava, odnosno saslušanje na ovu temu završena. Dame i gospodo, idemo na petu točku dnevnog reda. E, ako niste zainteresirani e, za ostatak sjednice, molim vas da u tišini napustite prostoriju. Dakle, dame i gospodo, moramo nastaviti dalje s radom. Eh, ako želite razgovarati o ovom što je do sad rečeno, što smo do sad čuli, molim vas lijepo da napustite prostoriju. Hvala. Idemo na petu točku eh, dnevnog reda. Eh, to je rasprava o, odnosno razmjena gledišta o ribolovu i gluna u Sredozemnom moru. Imamo danas, dakle, razmjenu gledišta o toj temi u Sredozemnom moru. Temeljem e, preporuke IKATA iz 11. mjeseca 2016. E, uspostavili smo višegodišnji plan za e, oporavak mediteranskih igluna, stokova i s obzirom na to da je ova tema jako bitna za, za naš odbor, nekoliko se zastupnika odlučilo javiti za riječ i govoriti o kvotama, pod o podacima e, prije 2015. koji bi mogli dovesti do nezakonitog izlova pomoću različitih e, sredstava izlova. E, imajući u vidu socioekonomske aspekte flota za iglune i isto tako će se govoriti o različitim, o različitim zabranama korištenja um, korištenja parangala uh, od prvog do trećeg mjeseca. Dajem riječ, uh, evo prvo gospođi Rejano. Ili biste možda prvo htjeli čuti komisiju? Dobro, idemo prvo dati riječ komisiji, pa nakon toga gospodin Andersi Jensen. Je se... Aha, tu je, dobro. Slobodno se raskomotite, pa kad budete spremni dajem vam riječ. Thank you and sorry for the delay. We just were with your colleague. Hvala, ispričavam se zbog kašnja. Bili smo s kolegama iz odbora za okoliš. Hvala vam lijepa. Kao prvo, s obzirom na složenost... Aha, e, e, htjeli ste da govorimo o iglunima? Dobro, oprostite, samo da se ovdje snađu u papirima. E, kao što znate, pridružujem vam se nakon razgovora koji su, odnosno pregovora koji su prošlog tjedna u Madridu održani vezano za dodjelu alokacijskog ključa. To je bilo nešto što mi je ostalo sa godišnjeg sastanka ikata u 11. mjesecu prošle godine e, kad su na zapravo razina obnove za e, igluna. To je bilo pozitivno s obzirom na stanje stoka i s obzirom na potrebu da se čim prije počne baviti sa e, stanjem stoka. Međutim, kao što sam rekla, taj alokacijski ključ e, nam je bio preostao. Sad e, govorimo o alokaciji na razini ICAT-a, iccat e, Prošlog tjedna smo imali tri dana pregovora i na sam zadnji dan pregovora došli smo do nekakvog ishoda, drugim riječima sve strane, a kažem sve strane zato što je to panel u okviru IKAT-a, nije to cijela komisija. Dakle, u okviru panela su bili svi ključni dionici, svi e, zainteresirane strane za e, Iglon i dogovoren je alokacijski ključ koji će se sada službeno usvojiti osim ako, a to je prvo malo vjerojatno, da se, osim ako se ne zatraži posebno glasovanje na razini ICA-ta, e, kako bi se to usvojilo i prije e, predviđenog vremena. Tome je prethodila obveza Alžira, Maroka, Tunisa, Turske i EU-a. E, dakle, sve te zemlje su se usuglasile da će odmah krenuti sa provedbom i to već ove godine. Dakle, pridržavat će, će se alokacijskih ključeva koji su usuglašeni u Madridu prošlog tjedna i pri tih ključeva i vrijednosti će se pridržavati još ove godine. Alžir će u konačnici imati 5,2%, dakle njemu će biti dodijeljen ukupno 5,2% taka EU 70,75, odnosno 76%, Moroko 9,9%, Tunis 9,6% i Turska 4,2% uh, ukupnog dopuštenog ulova. Rezerva od oko 45 uh, tona je isto tako uh, izrečena jer su se neke zemlje pojavile na sredozemnom moru E, međutim ne prijavljuju redovno ulov, pa je bilo e, potrebno ostaviti rezervu za te zemlje ako se vrate na Mediteran i krenu loviti. Dakle, bilo je važno da se i tim e, zemljama omogući određena količina ulova. Kako na kraj godine ne bi morali sve to iznova mijenjati. Kao što sam rekao, planiramo e, usvajanje između sjetnica kako bi se e, cijela stvar počela primjenjivati i ranije. Rasprava o plavoperajnoj tuni će biti i onako komplicirana pa bismo to htjeli obaviti prije e, nego što krenemo u tu raspravu. Uskoro ćemo započeti razgovore sa državama članicama o internoj alokaciji, a to će biti odvojen zadatak, međutim isto tako važan. Prošli tjedan nam je bilo najvažnije dogovoriti tu alokaciju između e, glavnih igrača na e, Mediteranu. I to smo uspjeli. E, krenuli smo s dosta skepse, nismo bili sigurni hoćemo li se moći podijeliti na način koji će svima biti prihvatljiv, ali evo to su e, brojke koje su dogovorene. Hvala vam lijepa. Prvo gospođa Aguilera Garcia. Najljepša hvala. Predsjedavajući, prije svega želim reći da je preklapanje sa odborom za poljoprivredu i za e, ribarstvo, čiji sam član, zapravo onemogućuje da, da budem na tri mjesta istovremeno. E, tako da evo, želim izraziti žaljenje što ne mogu biti prisutna na svim tim raspravama. Istovremeno želim zahvaliti na prilici e, koja je koordinatorima dana da se E, da se zapravo radi na ovom pitanju igluna. E, igluni su posebno pitanje. Evo, s nama je ovdje danas jedan od predstavnika sektora koji se bave izlovom e, igluna. Oni zapravo jako ovise o našim odlukama jer je njihova flota koja lovi iglune i E, plavo perajnu tunu. I sad su obje te e, flote podvrgnute posebnim pravilima. E, oni zapravo sa zemljom iščekuju naše zaključke. Imam rezervu na ono što je rekla komisija, pa ću kasnije to istaknuti. Međutim, isto tako želim reći da sam, dakle, evo, prošli tjedan čula i e, pitanja, odnosno e, ono što zabrinjava plivaričare. E, imamo 45 e, brodica koje, koje zapravo ovise o izlovu igluna zbog nametanja kvota. To je ista ona flota čiji je ribolov ograničen u području E, plavo plavoperajne tune. Dakle, ista flota. Znači, osuđujemo, ako nešto ne poduzmemo, tu flotu e, na, propast. E, to poručujemo i ovom odboru, ali i Europskoj komisiji. Znači da mi jedan cijeli sektor osuđujemo na, na propast ako se ne donesu odgovarajuće mjere zaštite. Odgovarajuće mjere moraju biti očuvanje te flote koja ima svoju neovisnost, koja je zapravo jedna tradicijska flota, koja je pažljivo i brižno e, poslovala i koja zapravo vrijedi i za Europsku uniju, koja je vrijednost Europskoj uniji i zemlji iz koje dolazi. U ovakvoj podjeli na razini EU-a, odnosno država članica, E, nećemo Dakle, na ovakvom podjelom e, postataka nećemo pomoći onima koji se već utapaju, koji su već u problemima. To su, e, dakle, postoji dalje brodice koje koriste plutajuće mreže koje su dalje izvan kontrole, unutar EU-a. Dakle, postoji jedan kartel za, koji ima koristi samo zato što je izvan kontrole. Znači, uspostavimo kontrolu nad onim mrežama koje se ne bi trebale koristiti za ulov ribe i zaštitimo ovakve tradicijske ribarske flote koje imaju uspostavljenu tradiciju u kojima ovisi, ovise male brodice sa osam e, ribara i koje zapravo ovise o toj o, jednoj slanci, o jednoj odluci koju ćemo mi na razini ovog e, odbora donijeti. To je flota koja zapravo ribari samo pet mjeseci godišnje. Pet mjeseci. Dakle, postoje razdoblje zabrane, postoje drugi mjeseci kad ne mogu ribariti, sve skupa oni rade samo pet mjeseci. Sad sa ovim novim sustavom kvota koji očito ne, ne, ne stoji, e, bar temeljem e, znanstvenih e, istraživanja. Međutim, ono što želim reći, mjera je tu, ono što treba napraviti jest da se prilikom raspodjele ima u vidu odluka koju je potpisala većina mojih kolega iz PESA, i koja, je, e, koja se tiče e, raspodjele za 2015. godinu. Tražimo e, raz, ravnopravnu raspodjelu i uzimanje u obzir socioekonomskih faktora. Jer ja ovdje zastupam ljude s kojima sam se susrela prošlog tjedna. To su očajni ljudi čiji, čije obitelji žive o njihovom, čije obitelji ovise o njihovom radu i koji su sad naprave koji se sad nalaze pred propašću. To je 45 brodice brodica iz karbonere, odnosno e, ovih drugih 78. Dakle, radi se o jednoj manjoj floti i jednoj održivoj floti koja je uložila različite napore da se održi na životu i evo sad, kad trebamo napraviti tu raspodjelu, neka ta raspodjela bude pravedna. Neka dođe do obnove stoka i tako i treba biti, ako e, netko ne posluje dobro, neka počne poslovati dobro, ali sve su to ljudi koji su ribari, koji za sebe imaju obitelji i koji na tome rade. Sad je odlučujući trenutak da vidimo što će biti s tih osam e, brodica i e, osam vlasnika. Idemo napraviti jednu pravednu raspodjelu imajući u vidu socioekonomske faktore. To je sve što tražim. Mislim da je gospodin rekao, e, spomenuo 45 tona e, ribe koje se, koja se koja je rezervirana za flote koje nisu e, trenutačno prisutne na Mediteranu. Međutim, o čemu mi zapravo govorimo? O kojim zemljama? Voljela bih da se to konkretizira. Naša je odgovornost, odgovornost parlamenta i komisije sasvim jasna, a to je zaštititi europsku flotu. Međutim, isto je tako važno što će učiniti druge zemlje i druge države. Postoje područja koja su van naše kontrole i postoji isto tako sada prilika da se, da se kvote e, pravedno jednako podjele. E, to je dužnost i komisije i država članica. I na kraju ću još samo reći sljedeće. To što mi je ta obitelj rekla prošlog tjedna, je nešto što, što, je, što je bilo zaista potresno zbog toga kad inzistiramo na tim socioekonomskim faktorima, možda to nekad nije sasvim jasno, ali e, i okoliš i socioekonomski faktori su jednako bitni. Naravno da nam je zaštita okoliša, zaštita naše i očuvanje naše budućnosti, to je naša odgovornost, ali isto tako moramo imati u vidu ljude, pojedince, anonimce koji rade i koji trebaju E, imati svjetlu budućnost, kojima trebamo dati mogućnost da mogu imati neka očekivanja, da mogu nešto sanjati. To je ono što su mene zatražili. Da ih zaštitim od te propasti koja im sada prijeti. Ja se nadam da se to neće dogoditi s obzirom na to što smo napravili u području Perajne tuna da se neće dogoditi u ovom području. Eto, to bih htjela reći i ja i moj klub ćemo se boriti da to zaista i bude tako. Hvala vam lijepa. Thank you, Madam Brajano. Hvala, gospođo Brajano. Parto dicendo che sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto la mia collega. U potpunosti se slažem e, s ovim što je reka kolegica. E, kolegica iz kluba. Kad govorimo o sastanku ikata i rezultatima iz Portugala, moram reći da sam dosta i oprezna i entuzijastična vezano za ove odluke. Često dobijemo entuzijastična priopćenja kao da e, je sve što je odlučeno vezano za igrune savršeno i kao da se e, svaka odluka donijela e, jednoglasno kako bi došlo do obnove stoka. Međutim, isto tako moramo biti svjesni toga da je ova kategorija kao takva već nejasna. Kvote za e, sredozemno more su podržane na razini raznih zemalja one se temelje na ulovu iz e, e, iz razdoblja od 2010. do 2014. Međutim, naravno da tu postoje još neke nezakonite e, aktivnosti i znam da je komisija s time upoznata. Međutim, ribari su zabrinuti jer, kao što je govorila kolegica Aguilera, postoje pitanje plavoperajne tune i pitanje je e, kako ćemo to riješiti. Evo recimo kod plavoperajne tune imamo plan obnove e, koji se provodi i, i, i brojevi rastu, međutim e, mali ribari su pogođeni kvotama Znači, mali ribari e, love plav perajnu tunu i, e, i, e, i glune i sad to zapravo njima konkretno znači zabranu izlova. Mene zanima kako se napravila ta podjela između država članica i prema kojim kriterijima će se to raditi. Jer sve što je nezakonito ne dolazi u ovu priču, to je sasvim jasno. Međutim, e, i na razini vijeća i na razini parlamenta se o ovome razgovaralo. Imajući u vidu, znači, jednu kategoriju i raspodjelu kvota, e, mnogi su ljudi zabrinuti. Mnogi ribari su zabrinuti zato što ispada da neće moći e, loviti već cijeli niz godina. Bilo bi dobro dobiti podršku, međutim, mi svi zajedno moramo iznaći neki odgovor za naše ribare. I to trebamo napraviti za sve vrste riba, i za plavoperajnu ribu i za e, Evo, nadam se da ste me razumijeli, da ste shvatili što sam vam htjela reći u svom kratkom govoru. Međutim, ono što hoću reći je da je nejasno što će se dogoditi sa ribarima na Mediteranu. Gospodin Mato. Sí, muchas gracias. Siento no haber escuchado intervención, pero venía yo. Hvala vam lijepa. Evo, e, ja sam isto tako intervenirao na razini e, ekona, pa sam zato bio odsutan. U svakom slučaju, htio, htio bih nešto reći. E, reći nešto što je već puno puta rečeno. Naša je flota najpoštovanija, ima najveće poštovanje koje možete imati. E, I samim time zaslužuje takav tretman. Nisu svi tako oprezni i kao što smo mi. Međutim, kad govorimo o stokovima i kad je potrebno djelovati za zaštitu stoka, onda, se čini sve što se može, kao što je to slučaj sa flauperajnom tunom. E, napravi se plan i djeluje se sukladno s tim planom. Međutim, ako je točno da je za nešto potrebno poduzeti neke mjere, e, onda je baš i nisam siguran da je to napravljeno u ovom slučaju na pravi način. Drugo je pitanje kako će se poslije raspodijeliti te kvote. E, sa plavo-terajnom tunom je bilo svega i e, svačega i ne bih htio da se ta priča ponovi. Ja ću i dalje zastupati ono što sam dosad zastupao. Tradicionalno odgovorno ribarenje i e, puno pravedniju raspodjelu nego što je to sada slučaj. Jer nam se čini sasvim nepravedno da stvari budu nedosljedne. A ja sam dosljedan kod Igluna je trebalo donijeti neke odluke. Napravi se e, plan obnove e, i oporavka i potrebno je donijeti neke kvote u redu. Međutim, e, to se treba napraviti na način da kad se napravi jedan plan i kad je došlo do obnove, e onda već treba povećati kvote, a ne zadržati kvote na istoj razini kao što su bile kad nije bilo tog porasta stoka, odnosno te obnove. Dakle, želim reći, moramo biti koherentni, dosjedni, ne možemo koristiti e, izvješća na način na koji to nama koristi, a ne koristiti ta ista izvješća kad nam ne idu u prilog provedbi neke politike. Hvala. E, thank you. Madam e, Tomašić. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Nesumnjivo je da je u populaciji gluna zabilježen značajan pad međutim pri tome svakako treba uzeti u obzir socioekonomska pitanja i iznimno težak položaj u kojem se nalazi sektor ribarstva. Dolazim iz Hrvatske za koju se najavljuje da će prema povijesnom ulovu dobiti svega 20 do 30 tona godišnje Nacionalni propisi Republike Hrvatske bili su prilagođeni zaštitarskoj politici u odnosu na izlov i gluna, tako da su hrvatski ribari imali pravo korištenja 500 udica parangala po plovilu, dok su ostale države članice imale ograničenje 2500 udica parangala po plovilu. Ribari i administracija Republike Hrvatske uvijek su pokazivali naglašeni interes za zaštitu ribljeg fonda u Jadranu. Punu podršku ribara imala je administracija Republike Hrvatske kada je predlagala zaštitu jabučke kotline koju su naši susjedi nakon samo godinu dana zabrane ribolova unatoč našem protivljenju jednostrano prekinuli. Ribarska flota Republike Hrvatske orijentirana je samo na Jadransko more i ne izlazi na ostale dijelove Mediterana niti na oceane kao što je to praksa ribarskih flota drugih država članica. Jadran je naše jedino more i ono nam je itekako važno za opstanak naše ribarske zajednice i otočkog stanovništva kojeg je nažalost svake godine sve manje. Ne možemo pristati, protivim se da se Republici Hrvatskoj sudeći po sadašnjim najavama dodijeli svega 50. dio kvote i igluna koji će se moći ukupno godišnje loviti u Jadranu koje ponavljam jedino more na kojem ribarimo i koje nam je važno za opstanak ribarske flote. Zato apeliram i tražim ravnopravan režim ribolova za sve nas koji lovimo u Jadranskom moru. Hvala Fronta. Hvala lijepa. Već je puno toga rečeno i bit ću jako kratak. Na temelju onoga što znamo o samim stokovima, nema nikakve dvojbe o tome, barem ja ne mogu dvojiti, da je to zaista jedna teška odluka, ali kvota je postala e, potrebna znamo, a isto tako imamo i jasne dokaze, a čuli smo to i u e, samim predavanjima tijekom saslušanja, da su kvote koje su pregođene prirodnim resursima dobre. E, vidjeli smo da se sami stokovi oporavljaju, a isto tako želimo očuvati prirodne resurse i želimo ostvariti postavljene rezultate. Naravno da imamo bojazni, kolege su ih e, spomenuli. Želim samo ponoviti neke od točaka i naglasiti. Prije svega kad je riječ o raspodjeli samih kvota. Potpuno jasno, kolegica Adriano je lijepo formulirala, dakle, mi smo izabrani od građana, a građani kad se e, obraćaju, obraćaju se nama, neće se obraćati komisiji, niti će i zvati komisiju. Ribolovci koji su specijalizirani na tunu zapravo su žrtve jedne neravnopravne i nepravedne raspodjele kvote, to se sada ponavlja i kod igluna. Te kvote se nalaze u rukama nekoliko ribara, a velik dio ostaje bez svega. Upravo povijesno gledano, mali ribari su hvatali ove ribe i sada se postavlja pitanje kako raspodijeliti kvote prema članicama Europske unije. Moja zemlja u ovom trenutku ima odgovornost za pola ukupnog ulova i glona i bilo bi jako teško talijanskim ribarima objasniti da se ova kvota mora smanjivati. Nadamo se da će komisija jako dobro provjeriti kako se mogu postoci e, upravo kod igluna raspodijeliti na što pravedniji način. Više od toga ne mogu kazati, ja dvojim oko toga da i e, naj E, manja dozvoljena veličine samog iglona ukoliko ne uračunamo i samu e, sablju ribe, nisam stručnjak, ali da li se to uračunava ili ne. Neke studije kažu da kod 180 cm svakako je postignuta spolna zrelost sam ribe, možda je jedan metar vrlo opasna veličina samog igluna i pitam se na temelju čega, na temelju koje znanstvene spoznaje je utvrđena upravo ova minimalna veličina. Svakako e, me jako strah kako će e, se same kategorizacija i kvote raspodijeliti u Europi. Hvala lijepa. Komisija, izvolite. Kao što sam e, rekao u uvodnom e, dijelu, mi smo u prvoj fazi, a to je eksternalizacija, alokacija i kvota, a svi komentari se vezuju zapravo interne e, alokacije, a o to rasprava nije ni za početa. Ja sam svakako pribilježio sve pripomene i nadam se da ćemo se na alokacije i kvote moći vratiti, ali to se još nije započelo, niti započelo odvijati. Što se tiče samog e, utjecaja, a govorimo e, o iglunu, mogu kazati da i tijekom rasprava prošli tjedan, ali i u studenom i u raspravama sve socioekonomske kategorije i relevantni podaci uzeti su u obzir. Ako pogledate sada na sam rezultate za Europsku uniju, mi ako pogledate zadnjih 20-25 godina nalazimo se zapravo iznad prosjeka ulova koje smo imali u tom periodu. Da, postoji potreba za dramatičnim mjerama koje valja poduzeti, ali ono što je učinjeno da se to učini postepeno, što znači baza je ona koja je zapravo Europska unija imala 25 zadnjih godina. A od iduće godine do 2022. godine imate postepeno smanjenje od 3% i svih sudionika. Što znači da je to jedan ozbiljan plan, ali isto tako je bila su velika stremljenja da se ovo sve skupa postigne kako ne bismo dobili bilo kakvih prekida u sektorima kako bismo eto dobili nekakve faze. Mislim da smo uspjeli u tome, alternativa tome je bila eventualno da se ima sa drugim rezultatima koji su ključni pregovarači htjeli postići E, bilo je nekih velikih e, igrača u Mediteranu koji nisu bili jako zadovoljni da se uopće postigne bilo kakav e, sporazum, ali evo sada smo sve ključne igrače sa istim planom, sa istim obavezama. Naravno, detalj se uvijek krije u, u detaljima se krije ono što je opasno, a svakako svi moramo igrati po istim pravilima. Moramo imati na umu da počinjemo sa jedne osnove gdje smo zapravo se nalazili u zadnjih 20-25 godina i onda imamo jedno sporo e, smanjivanje kroz dugi niz godina i mm, odnosi se na istu flotu plovila, e, ne znam da li će se ista stvar dogoditi sa plavoperanom tunom, to treba još potvrditi. Međutim, imamo upravo dobre informacije jer e, isti ljudi kada dođemo i na plavoperajnu tunu ako su sve one procjene koje e, zasta imamo na raspolaganju ako znanstvena zajednica potvrdi podatke koje očekujemo u srpnju ove godine. Naravno, Postoje neke mjere koje mogu države članice poduzeti i same kako bi se olakšalo za e, neke operatere. E, postoji čitav niz instrumenta kojima se to može učiniti. Nisam htio preduhitriti ovu internu raspravu, ali svakako sam zabilježio sve ono što su e, zastupnici istaknuli i svakako ćemo se obratiti sa konkretnim rezultatima. Da li imamo dodatnih pitanja, komentara? Hvala lijepo. Time zatvaram ovu točku dnevnog reda. Prelazimo na točku šestu. Predsjedanje će preuzeti gospodin Kadek. Evo kratka stanka. Bonjour. Ça va Bon, là D'accord. C'est fait, il a présenté D'accord. Bon, mes chers collègues, d'abord excusez-moi. Drage kolege, kao prvo se ispričavam na kašnjenju, ali eto, to je bilo, eh, nije bilo zbog mene, nego je, sam, je moj let kasnio i zahvaljujem kolegama kolegi koji me zamijenio. Upravo smo došli na točku broj šest, mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna, ICAT, na engleskom jeziku izvjestitelj je gospodin Mato, on se već duže vrijeme bavi svim pitanjima vezanima uz rad IKATA. Mi smo um, 8.9. imali predstavljanje izvješća i iznali smo 10.11. razmjenu mišljenja i danas bismo trebali odrediti rok za predaju amandmana. A sada odmah dajem riječ kolegi Gabrielu. Hvala lijepa, evo i zapravo drago što sam zakasnio. Zašto? Zato što sam se onda mogao prisjetiti starih vremena. Dva sata sam predsjedeo ovim odborom i to mi je zaista bilo zadovoljstvo. A evo sad sam opet na svom starom mjestu koordinatora grupe. Dakle, kao što je rekao predsjednik, već smo ovome razgovarali dva puta i evo, sad mi je drago e, da zato mogu biti kraći, jer nekad kad govorimo o prenošenju nekih e, preporuka u ovom slučaju e, ikata, e, onda je to zapravo nešto što se odvija mehanički i u čemu nema puno politike. Međutim, nekad treba napraviti nešto više. Ja to kažem jer sam ja jedan od e, zagovaratelja prenošenja tih preporuka na način na koji su preporuke sastavljene. to smo rekli mi, to je rečeno i na prethodnom sastanku odbora kad smo o tome razgovarali. Ja često znam kritizirati e, odbor jer odstupaju od e, preporuka, ali ovdje im zaista čestitam e, jer su to sada zaista dobro napravili i imali smo neke manje izmjene, ali sve u svemu ono što želim istaknuti jest da smo mi da, da mi zapravo ni na koji način nećemo mijenjati preporuke E, ikata. Dakle, Međunarodne konvencije za zaštitu Atlantske tune. Međutim, ono što možemo napraviti je poslati političku poruku za, buduća, za buduće pregovore. Dakle, e, u izvješću se apsolutno podupire e, preporuke, međutim isto tako se jasno šalje poruka o budućem djelovanju jer se previše, jer se previše zaigrali. I na kraju krajeva ugovor nam daje mogućnost da e, zatražimo, e, da damo e, svoju suglasnost nekim stvarima ili ne, ili da je uskratimo. Tri ću stvari istaknuti. Kao prvo, postoji jedna tema koja je nama jako bitna, a to je prekrcaj na moru. S obzirom na naše sudjelovanje u organizacijama, želimo apelirati na ostale države da se pridržavaju propisa EU-a. E e, prekrca je jedan od glavnih e, uzroka netransparentnosti u ribolovu i ribarenju i u EU i u svijetu. Naravno da to bitno i radi zaštite okoliša. Istina je da je jako dugo vremena bila Mm, na snazi zabrana takve prakse i željeli bismo da komisija e, i dalje izvrši pritisak kako bi se e, okončalo prekrcaje. To u ovom slučaju nije bilo tako što dovodi do paradoksalne situacije, odnosno E, s nekim e, barkama, s nekim e, plovilima možete raditi prekrcaj, a sa nekima ne. Dakle, jasna poruka komisiji, učinite sve što možete da se prestane s takvim praksama prekrcaja Drugo pitanje koje je vezano s ovim prethodnim jest to što sam ranije rekao i ponovit ću. Nezadovoljan sam vezano za zadnju mjeru koju predlaže komisija vezana za preporuke ikata. A, zašto to sad kažem? Zato što su te mjere donesene bez e, uzimanja u obzir e, mišljenja znanstvenika, a istovremeno e, je ograničena razina plavoperene tune, odnosno izlova plavoperene tune. Znači, E, ta odluka ima određene reperkusije za europsku flotu i e, e, došlo je do velikog opadanja stoka i gluna, s druge strane došlo je do velikog oporavka stoka plavo tune, zbog čega bi trebalo doći do povećanja kvota i samim time flota za plavo tunu. Zadnja stvar i savjet je sljedeće. Kao što kaže E, članak 17. osnove za PPC mora se primjenjivati postojeće propise imajući u vidu tradicionalne, e, ribarske flote i plovila koje koriste e, obzirnije načine izlova. Odnosno, ekološki prihvatljivije načine izlova. Dakle, to ne znači E, da cijela ova stvar nije dobro napravljena, upravo suprotno, postoje neke stvari koje smo, e, za koje se predlažu manje izmjene, o, stvari se, o stvarima se uvijek može razgovarati, zato postoje delegirani akti, ali e, u nekim stvarima je komisija čak išla i dalje, odnosno o nekim stvarima su se preporuke prenijele onako kako su iznesene, a u nekima se išlo i dalje od preporuka. Evo, to bi bilo sve. Što se mene tiče, naravno da dajem priliku ostalima da e, eventualno predlože način na koji se ovo moje izvješće može poboljšati. Hvala vam lijepa. Hvala ti Gabriel. Sada ću predati riječ kolegama. Nekolicina se javila za riječ. Gospođa Tomašić, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Htjela bih se zahvaliti izvjestitelju gospodinu Mati na prezentaciji izvješća i uloženom trudu, kao i ostalim kolegama izvjestiteljima u sjeni. preporuke Ajkata moraju se precizno prenijeti u zakonodavstvo EU odnosno onako kako su predložene, kako bi imali jednake uvjete za sve ribare, odnosno kako se ne bi stvorila diskriminacija europskih flota u odnosu na flote trećih zemalja. Posebno podržavam izvjestitelja u dijelu koji se odnosi na promicanje korištenja selektivnih ribolovnih alata i tehnika koji imaju manji utjecaj na okoliš i koriste se u tradicionalnom ribolovu. Prekrcaj na moru je izuzetno osjetljivo pitanje kojim se olakšava nezakonit ribolov i s kojim se moramo svi zajedno suočiti, a u prvom redu regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu. Hvala lijepa. Merci, madame Hvala, gospođo Tomašić. Bilbao. gracias, Hvala lijepa predsjedniče. Evo i također zahvaljujem gospodin Mati e, zbog e, podnesenog izvješća. E, uvelike se slažem sa onim što je izjavio i za početak bih htjela zahvaliti resursima Europske komisije i njihovim doprinicima na zadnjem sastanku ikata. Jel me čujete? Sve u redu? Aha. Dobro, znači htjela sam zahvaliti Europskoj komisiji e, zbog napora koju je uložila na zadnjem sastanku u Portugalu e, na razini ikata, e, jer smo tu vidjeli da zahvaljujući, evo, upravo naporima komisije, ta pravila, ta organizacija i ti kriteriji koji se sada donose i šire diljem svijeta, E, se zapravo šire zahvaljujući naporima Europske unije komisije. Nekad ih kritiziramo, ali mislim da im treba i zahvaliti i pohvaliti ih kad vidimo da se stvari dobro rade zahvaljujući njihovom radu. E, sama Europska komisija i članovi koji su predstavljali, predstavljali različite sektore i organizacije e, iz ribarskog sektora iz EU-a bilo je, odnosno barem se činilo da imamo dovoljno informacija da možemo e, zagovarati povećanje izlova pooperera i netune. To smo se nadali i zapravo smo htjeli da se europska flota e, zapravo istakne u odnosu na ostale e, flote u svijetu koje nezakonito E, love. Jer znate da takva plovila e, moraju imati različite certifikate e, održivog ribarstva i to je nešto čime zapravo možemo zasjeniti druge flote. E, zbog toga vidimo da postoje nekakve kontradiktornosti naime flote trećih zemalja koje ne ribare u skladu s pravilima EU-a a istovremeno mi sami imamo malo e, sredstava na raspolaganju kojima bismo ih mogli kontrolirati. To su znači stvari temeljem kojih bismo trebali djelovati i zapravo obustaviti to nezakonito ribarenje. To sam htjela istaknuti i također se slažem da je potrebno ukinuti prekrcaj, da se to ne smije primjenjivati samo na europsku flotu, već i dalje. I isto tako mislim da postoji e, politička poruka, a ta je da se trebamo, e, trebamo raditi, nastaviti raditi na razinu, na razini ikata. Trebamo nastojati izvršiti pritisak na druge države koje se ne žele pridržavati e, naših pravila o održivosti zaštiti okoliša i E, zapravo i pritisnuti tako da europski ribarski sektor ne bude izlažen e, nepravednim uvjetima rada. Tako mi se barem, e, to je barem moj dojam sa zadnjeg sastanka ikada. Vezano za iglunu i ono što je dosad rečeno, cijela ta rasprava o iglunu bila je ista. Dakle, radi se o europskom sektoru, o organizacijama koje su same govorile da je takav kriterij i primjena takvog kriterijama na našu flotu nepravedan, rezultat je takav kakav imamo. Ali mislim da se sada trebamo potruditi da taj sektor ne bude e, posebno pogođen tim mjerama i konkretno usvojiti mjere temeljem kojih ćemo, ćemo dobiti sredstva za održanje i gospodarske i ekonomske e, održivosti, ali i, i, i ekološke održivosti. I Isto tako se radojem što je u izvješću u području primjene e, obuhvaćeno i e, rekreacijske e, ribolov. Ne može se kontrolirati ribare, profesionalce koji od ovoga žive, a da istovremeno nemamo informacije o tome što se događa s rekreativnim ribolovom u drugim zemljama. Zašto bismo se onda iznenađivali kad vidimo da su kvote premašene, ako e, nemamo te podatke? Znači, fale nam podaci, fale nam informacije i to iz zemalja kojih za sad još uvijek nisu spremne prikupljati. To treba jasno reći. E, isto tako želim naglasiti da mi je drago što je usvojen ovaj članak drugi na način na koji jest i rekreacijski ribolov treba obuhvatiti našim mjerama. Preporuke ikata su obvezujuće i nastojat ćemo da se preporuke primjene na što fleksibilni e, način sa što manje e, utjecaja na e, ovaj sektor i sa što manje negativnog učinka na tradicionalne ribare. E, dakle da se nikako njihovo, njihova, njihovo preživljavanje ne dovede u opasnost. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem također izvjestitelju gospodinu Matovu na izvrsnom izvješću i na uloženom trudu. Kao što ste i sami rekli, ovo ne bi trebalo biti ništa komplicirano i želim se nadovezati ono što je rekla gospođa Bilbao a to je da je IKAT jedan vrlo važan forum za upravljanje ribljim stokovima, a Europska komisija tu vrlo dobro odrađuje svoj dio posla. Ovaj prijedlog je vrlo jasan, e, zapravo se temelji na nekoliko godina e, provedbe mjera i dakle na konsolidaciji tih mjera e, u zakonodavstvu Europske unije s obzirom da je to već dogovoreno na međunarodnoj razini mi možemo nešto mijenjati i uvijek možemo ići korak dalje i možemo uvesti strože mjere nego što se to zahtjeva temeljem međunarodnog prava. Svaka ugovorna strana može dakle uvesti strože odredbe i pone to nije loša zamisao. Tako da bismo možda mogli predložiti neke amandmane i u tom smislu. Htjela bih također reći da sam vrlo zahvalna gospodinu Matu što je e, spomenuo članak 17. Ja ovdje na odboru to stalno ponavljam i to je bio amandman zelenih da se to uvrsti u osnovnu uredbu, pa mi je drago vidjeti da i ovdje dobiva na većoj važnosti i da zapravo dobiva veću razinu potpore u Europskoj uniji. Radi se o promičbi selektivnih ribolovnih alata koji imaju manji utjecaj na okoliš, tako da sam vrlo zadovoljna što ste to uvrstili u izvješće. Osim toga, nemam e, što zadodati. E, mislim da je sve vrlo jasno i jasno se ističe važnost ikata. Hvala. Gospođa Aguilera. E, hvala predsjedniče. Evo, kao što su rekli moji prethodnici, možda ne svi, ali velika većina njih, i ja sam isto tako htjela istaknuti da e, nisam sretna e, što se nije povećala kvota za plaoperajnu tunu. Stvar, dakle, poboljšanje je sasvim jasno i mislim da je zato su mogle donijeti e, takve izmjene, pogotovo imajući u obzir znanstvena izvješća. E, ovdje, s druge strane, kad su e, znanstveni dokazi jasni, e, onda primjenjujemo strože uvjete kad nam to odgovara. Međutim, sad ćemo osim toga stvar e, pogoršati zbog novih propisa za islov i gruna. Želim vam čestitati na izvješću jer mislim da je ovim izvješćem jasno prikazano kroz ova kroz ove 22 izmjene eh, o čemu se tu radi. Moj kolega Mato je veteran u ovoj jako eh, delikatnoj poziciji i smatram da je sve što naprave, naprave dobro. Eh, slažem se s kolegama koji su rekli da treba zabraniti prekrcaj na moru, što je jedan od glavnih uzroka netransparentnosti i zapravo je jedan od glavnih faktor koji omogućuje nezakoniti izlov. Također e, se slažem e, da, mi je, da, mi, da je zapravo dobro da se napokon na neki način obuhvaća rekreacijski ribolov. Jer nekad se na neki način e, štiti rekreacijski ribolov, ali morate znati da u rekreacijskom ribolovu ima jako puno izlova koji e, treba uzeti u obzir. I ako ništa drugo, barem trebamo dobiti te brojke. Ne uzim ni na koji način ne šteteći i zapravo ne omalovažavajući važnost rekreacijskog ribolova i zabave i tako dalje. Istina je, ok, trebaju se ljudi zabaviti, ali trebaju ljudi živjeti od ribolova, a postoje ljudi koji od toga žive. Dakle, e, sve je to u redu, treba se osloboditi stresa i, zabaviti se, ali je dobro i znati podatke e, o tome koliko se ribe pritom izlovi. E, također smatram da se sve ovo treba ozbiljno shvatiti. gospodin Mato je to naglasio i to se naglašava u zadnje vrijeme, sve je to u redu. Međutim, sve ono što je važno treba se primjenjivati. Neka se komisiju države članice e, uvjeri da e, primjenjuju 19. članak e, uredbe. Još nam samo to fali. Fali nam to da uvjerimo države članice da pravedno raspodijele kvote s obzirom na određene flote. Kao što sam rekla, zatražit ćemo da se kod izlova i gluna E, primjen jedan pristup e, tako da se tradicionalne ribare ne ošteti. Sve što nam preostaje jest uvjeriti države članice. I to je sve. Dakle, komisiju i državu članice da nam e, da počnu primjenjivati 19. članak, oprostite, 17. članak i da primjenjuju pravedan pristup. jer će u protivnom doći e, do e, nestanka flota. Slažem se sa svojim kolegama, na pravom smo putu, e, moramo samo još izboriti ovu primjenu ovog članka i osigurati pravilnu raspodjelu. Ja smatram da smo zaista na pravom putu, evo još jednom čestitam kolegi Matu, e, vidjet ćemo hoćemo li zaista i ostvariti svoje želje i nastojanja i Evo, još jednom naglašam, imajte u vidu naše flote, jer se stvari i odluke koje se donose u uredu e, donose nemajući u vidu ljude koje toga žive. Da, istina je da je teško uvjeriti vijeće i komisiju kada je riječ o članku 17, ali daćemo sve od sebe. Gospođa Brijano. Hvala, hvala predsjedavajući. Ja bih htjela zahvaliti komisiji na poslu koju su odradili na ovoj uredbi. I zahvaljujem također gospodinu Matovu. kao što smo ranije već rekli, vezano uz pitanje igluna, ja sam se vratila pomalo zabrinuta iz Portugala. Što se tiče same politike, vezano uz pregovore u sklopu ikata. a dakle, tu se dosta toga radi. Međutim, mi smo u Portugalu čuli e, izjavu komisije, zapravo nikakva odluka tamo nije donesena. Mi smo tamo bili u svojstvu promatrača, to je bilo vrlo zanimljivo. Govorili smo o samom postupku donošenja odluka i o mnogim drugim stvarima. Meni se dopalo način na koji je gospodin Mato pristupio ovom pitanju. Dakle, sasvim je dobro da dobijemo uredbu, znamo koje su preporuke ikata, no istovremeno ne smijemo ispustiti iz vida niti politike. I slažem se da u izvješću postoje neki politički aspekti, e, kao što su pitanje prekrcaja na moru, dakle svi se slažemo s tom mjerom, ona je vrlo važna. No isto tako mislim da e, moramo biti svjesni činjenice da ikad e, nije uzeo u obzir to kod tuna. Mi moramo znati kako se konkretno donose odluke na terenu. Mi vidimo da je došlo do porasta stokova tune na sredozemlju, no mnogi drugi riblji stokovi zapravo proživljavaju krizu. Dakle, tu je, to se temelji na analizi više vrsta, tako da dolazi do e, fluktuacija drugih stokova zbog e, promjena u e, stokovima tuna. Što se tiče socioekonomskog učinka, e, dakle ono što je što ikad kaže vezano uz e, tune također se odnosi i na plan oporavka e, za iglun, što nije fair, jer objektivno gledano mi smo prošle godine glasovali o amandmanima kako bi države članice raspodijelile kvote i mislim da bismo mi ovdje u parlamentu trebali raditi upravo na tome. Hvala. Gospođa Bilbao je ponovno zatražila riječ, pa ću iznimno omogućiti da ponovno uzme riječ. Iskreno, evo, samo jedna sitnica. Zaboravila sam zahvaliti kolegi Mati na izvješću, a nisam htjela biti nezahvala nakon što smo evo toliko puta zahvaljivali komisiji. Ah da, mislim da ti nije promaklo da je običaj u ovome domu da se najprije daju zahvale izvjestitelju, čak i ako se ne slažemo s izvjestiteljem. Ali čini mi se da u ovom izvješću postoji dosta široki konsenzus i svi se slažu da je ovo izvješće dosta visoke kvalitete. Mislim da su svi imali mogućnost da uzmu riječ, pa ću odmah sada predati riječ komisiji, gospodinu Jansenu, e, koji će nam izniti mišljenje komisije, možda će nešto reći i o članku 17. Možda. Hvala. Prije svega želim reći da s obzirom na složenost e, ove teme, e, smo, da smo zadovoljni sa postupkom suradnje sa suzakonodavcem. Dakle, tu se pokušalo doći do kompromisa. Također želimo zahvaliti izvjestitelju na uloženom trudu i na ovom izvješću. Mi smatramo da je taj napor bio vrlo pozitivan i konstruktivan. Iznijet nekoliko općih napomena, a nakon toga ću se osvrnuti na neka konkretna pitanja iz izvješća. Tehnički gledano, ovo je vrlo izazovno zato što u jednom mahu pokušavamo prenijeti više preporuka koje je ikad donio od 2008. godine i to zapravo čini proces složenijim. No pritom se u osnovi rukovodimo nekolicinom vodećih načela koje moramo imati na umu. Kao prvo, e, dakle, puna i e, poznana, e, poznano prenošenje mjera ikata i e, također uzimanje u obzir pravne stečevine Europske unije, tako kako ne bi bilo nikakvih proturječa sa važećom pravnom stečevim, a kako ne bi bilo niti ponavljanja. To su naša vodeća lačena. Zatim što se tiče pitanja ovog prekrcaja, mislim da se svi slažemo da je to pitanje koje je izuzetno važno, međutim naše tumačenje toga postoji li proturječje između važećih propisa Europske unije i ovog prijedloga. Mi ne smatramo da postoji neko proturječje u ovom načinu na koji je ovo formulirano. Naime, e, propisi Europske unije e, iz uredbe o kontroli i uredbi o nezakonitom e, ulovu se u potpunosti primjenjuju kao što stoji u ovom prijedlogu. Dakle, nema nikakvog e, proturječa u osnovi. E, zatim također moramo imati na umu razmjere ovog problema. S obzirom na zakonodavstvo koje je već na snazi u Europskoj uniji, prekrcaj u europskim vodama je uvijek zabranjeno, neovisno o tome jesu li plovila iz Europske unije ili ne, tako da ovaj prijedlog zapravo ne bi uveo nikakve izmjene u tom smislu. Dakle, preporuka 16.15 ikata primjenjuje se samo na one slučajeve gdje e, ne važe propise Europske unije, dakle u e, vodama koje nisu teritorijalne vode Europske unije. Dakle, preporuka IKATA 16.15 govori o tome da se i tu uvodi zabrana prekrca na moru. Postoji samo jedno izuzeće, e, dakle postoji jedno izuzeće, ali postoji isto tako i opća zabrana. To izuzeće se odnosi e, na velike pelagijske e, brodove s parangalom, dakle to se ne odnosi na sve brodove, čak e, niti to izuzeće, budući da postoje nekakvi, e, neki kriteriji koji, se, koji tu primjenjuju. E, primjerice moraju postojati promatrači, mora postojati sustav prethodne, prethodne prethodnog obavješćivanja i tako dalje. Dakle, netko je spomenuo da postoji mogućnost da se uvedu i stroži propisi to uvijek postoji, no želim podsjetiti zastupnike da ukoliko se to uvede unilateralno na razini Europske unije, da nećemo biti u položaju da e, druge iz ikata e, pridobijemo, da i oni to učine, jer e, u tom smislu ne bismo bili u dobroj pregovaračkoj poziciji. sada ću spomenuti amandman 1, uvodnu izjavu 8, koja se odnosi na članke 17 i 18. Nama ne smeta da se ovaj članak e, uvede u uredbu, e, no pitanje je kako će to biti tehničko odrađeno u ovom prijedlogu teksta i dakle to je ono što nas donekle brine. Kao prvo, ova formulacija nije istovjetna onoj iz osnovne uredbe i čini nam se da bi bilo bitno da se da ne dođe do tog pomaka u odnosu na izvornu formulaciju iz uredbe. Zatim e, tu su još neka pitanja e, koja možda možemo riješiti bilateralno s izvjestiteljem. No ono što nam se čini e, spornim je uvodna izjava, u, dakle ovako kako je formulirana, je zapravo e, ide dalje od osnovne uredbe, ne postoji jasna definicija pojmova koji se koriste, tako da bismo da, isto tako želim spomenuti da nema niti uvodne izjave koja se odnosi na transpoziciju za plavoperalnu tunu, tako da tu e, se postavlja pitanje konzistentnosti kod različitih mjera. Imamo i neke manje, e, manja tehnička pitanja, no mislim da to možemo riješiti sa izvjestiteljem i njegovim suradnicima na bilateralnoj osnovi. Hvala gospodine Jensen. Sada ponovno dajem riječ izvjestitelju Gabrielu. Izvoli. Hvala predsjedniče. Evo kao prvo želim se zahvaliti svima koji su se e, javili za riječ. A i ne, događa se uvijek da vam predsjednik zaista iskreno zahvali, pa evo i na tome vam zahvaljujem. A konkretno e, želim se osvrnuti na ono što je reka pod e, potpredsjednica Ensron. Jedna stvar zabrinjava <laughs> jer ili sam pred srčanim udarom ili ću pozeleniti. Ovaj, e, želim reći da, dobro, ja se malo šalim, ali želim reći da smo svi zapravo na, na istoj valnoj duljini. Općenito postoji suglasje da vezano e, za ovu tunu, da se stvari ne rade e, kako treba i da ih treba poboljšati u budućnosti, znači vezano za perenu tunu. Odnos sa komisijom je zaista bio izvrstan, dobro smo radili, lijepo, nemam nikakvih primjedbi, niti zamjerki. Međutim, kad je rečeno da je bio jedan samo slučaj korištenja brodica koje love sa parangalom, e pa To su veliki brodovi koji love s parangalom i mislim da to treba naglasiti jer je tu došlo do jasne e, diskriminacije i kontradiktornosti. E, to je važnije nego što se e, sada prikazuje i ne smijemo tu pojavu umanjivati. Ako jedan, jedno takvo plovilo može obavljati prekrcaj, zapravo sukladno sad postojećem pravilu e, takav prekrasaj se može odvijati e, ako se odvija izvan e, područja, izvan voda koje su obuhvaćene propisima Europskom unijom. Osim toga, ako se radi o tehničkim pitanjima, njih ćemo bez problema riješiti. Međutim, Mene ne brinu te tehničke pojedinosti, već duh koji iza ovih promjena. Želimo da e, raspodjela e, kvota bude pravednija nego što je to sada slučaj. ne možete to sada sad, e, e, zapravo ne možete reći da e, nadilazimo temeljni pravni dokument pa da zato jedna odredba nije dobra. Ako temeljni pravni dokument nije dovoljno dobar, onda mi trebamo nešto u vezi toga učiniti, odnosno osnovni, osnova za uredbu, osnovna uredba, oprostite. Ako nešto stavljamo, to je zato što je članak 17. članak koji se stalno krši, koji se uopće ne provodi i mislim da e, komisija treba biti e, e, ujednačena i da treba se zapravo usuglasiti da se to treba napraviti. Dakle, s jedne strane imamo članak koji ne provodimo, ali smeta vam ova uvodna, uvodna odredba. Dakle, evo, nećemo svi to na isti način braniti, ali smatram da e, moramo imati isti duh, istu namjeru, a to je zaštititi onu flotu koja je ovdje u potpunosti nezaštićena. Hvala. E, Hvala, Gabriel, dragi kolege. Dakle, rok za predlaganje amandmana je u ponedjeljak 6. ožujka do 17 sati. Glasovanje o mišljenju će biti u odboru NV 20. ožujka. Mi ćemo ono odboru za ribarstvo glasovati 25. travnja, a na plenarnoj sjednici će biti najavljena odluka da se otvore pregovori u svibnju 2017. godine. Ostala nam je još jedna točka dnevnog reda. Riječ je o tome da e, čujemo što se dogodilo na putovanju u Vigu E, to su gospodin Nikolaj, e, Milan Mon je fronte, e, gospodin Blanco Lopez također, gospođa Rodriguez. Dakle, možda bi nam gospodin Milan Mon mogao reći što se tamo dogodilo. Hvala vam lijepa. Evo, naš kolega Bernard Gund koji je evo, predsjedao tim sastankom koji nije sad mogao doći jer je bolestan. Eh, je zapravo osoba koju ću ja sad mijenjati, čiji ću izvješće sažeti. E, dat ću vam zapravo neke informacije koje bi vam mogle biti korisne. E, osim predsjednika bili su tamo kolege Marko Fronte, Nordika Nikolaj i Lidija Senra i ja. E, taj posjet eh, se odvija u dvije faze ponedjeljak i utorak smo posjećivali e, Europsku agenciju za kontrolu ribarstva, vrlo korisna posjeta, vidjeli smo kakva je to uloga agencije, e, kako kontroliraju kontrole, kako e, zajednički provode planove. Bili smo zajedno u kontrolnoj sobi, vidjeli smo kako UVS omogućuje kontrolu brodova i plan ribarskih aktivnosti. Također smo mm, zajedno s njima razgovarali o izvješću. Molim vas. E, molim vas, e, zastupnik je uzeo riječ, molim vas da poštujete to. Hvala predsjedniče. Evo, e, također smo govorili puno o izvješću e, kolege Tome i o proračunu agencije o različitim novim razvojima i o međunarodnoj ulozi agencije, o suradnji sa EMS-om. Sve u svemu bio je to vrlo koristan posjet e, agenciji i u okviru kojeg smo dobili vrlo široke i, i, i konkretne informacije o njihovim različitim e, ulogama. Zatim smo e, posjetili Luku Vigo, dakle same institucije, E, luke e, i njihove agencije za prekograničnu suradnju, ali i e, sektor za ekstrakciju, odnosno za izlo, za preradu ribe, gdje imamo glavnog europskog evropskog proizvođača konzervi i konzervmar, e, dakle velikog proizvođača zamrznutih ribljih proizvoda. Sve u svemu Vigo je jedna raznolika luka u kojoj smo mogli posjetiti različite predstavnike industrije. Postao je jedan problem, e, odnosno jedna rasprava e, koja je nastala između kontrolnog mosta i PIF-a, znači e, e, graničnog prijelaza i sektora, predstavnika sektora, odnosno e, industrije koji smatraju da su službenici na graničnom prijelazu pre strogi Također smo čuli e, da se i s druge strane da se prestrogo provode europski propisi, dakle među graničnim i carinskim službenicima e, i da se e, recimo i da se isto tako određena količina prometa upućuje na susjednu luku u Portugalu i to nekoliko stotina tona godišnje to je jedan problem koji jest zapravo španjolski, odnosno hispano-španjolski, ali je pitanje, e, dakle, taj problem se jest na neki način ticao provedbe europskih propisa. Bili smo kod proizvođača e, konzervi, koji nam je e, prijavio problem nezakonitog ribolova 85% tone koji se dovodi, e, koji se uvozi iz e, područja koje su izvan Europe dolazi iz nezakonitih izvora. E, stoga nas proizvođači traže da pojačamo kontrolu i također su izražili zabrinutost zbog sporazuma koji omogućuju razmjenu. Arbi je također jedno udruženje koje smo posjetili. E, oni su bili jako dobro informirani različitim pitanjima i ono što njih brine konkretno jest e, dvostruko sankcioniranje. Oni smatraju da je takva praksa diskriminatorna, da su sankcije jako stroge, e, naročito za flote koje plove izvan voda EU-a. gospodarski i socijalno e, čini se velika šteta i smatraju da u Europi e, sankcije primjenjujemo e, na različite načine prema različitim zemljama, s time se slažemo. Postoje zemlje koje će biti dva put sankcionirane, kao i njihove flote. Uredba koja propisuje sankcije e, jest e, propis koji se trebao e, prenijeti u nacionalno zakonodavstvo i prenio se na različite načine. Vigo je glavni, e, glavna uvozna luka za e, proizvode od ribe koje zapravo se, se koriste među našim potrošačima. I čuli smo da postoje neke zabrinutosti vezano za ispunjavanje europskih standarda i vezano za Kinu i druge e, zemlje Azije. Također su se osvrnuli na problem bojkota o kojem smo govorili odnosno kako e, prijevozne tvrtke bojkotiraju e, e, tvrtke koje se bave ribom i izlom i preradom ribe. Sve je to napisano u izvješću koje je ovdje priloženo i evo na samom kraju ću reći da smo zahvaljujući ovoj E, ovom posjetu upoznali e, kako funkcionira e, kontrola, ali koja je važnost ove luke. Drugi kolege koji su bili također na posjeti zajedno sa mnom možda bi mogli dodati ako sam nešto važno izostavio. usput bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim svima vama i svima njima kao i prevoditeljima. Hvala. Marko, que... je li Pako rekao nešto što ne stoji, nekakve gluposti? Ne, zapravo nemam što dodati na ovo što je rečeno. Mislim da je bilo stvarno sjajno. Da, uglavnom se u fino jede. Dobro, mislim da smo ovime iscrpili dnevni red. Zahvaljujem prevoditeljima, vidimo se sutra i sutra e, imamo sastanak e, u 17 sati, sastanak odbora, u 11 sati, a sastanak e,